Julian. So, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobar dan, poštovane kolege. So, good morning, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, poštovane kolege, dobar dan. Molim vas da zauzmete vaše mjesta. Dobrodošli na eh, ovaj sastanak eh, međuparlamentarnih e, odbora gdje prisustuju zastupnici odbora za vanjske poslove nacionalnih parlamenta i našeg odbora. U ime Europskog parlamenta želim reći da mi je veliko zadovoljstvo vidjeti tako puno kolega iz nacionalnih parlamenta koji su prihvatili naš poziv da sudjeluju na ovom posljednjem sastanku e, međuparlamentarnog sastanka prije europskih izbora. Mi smo predložili tri to teme koje će nam omogućiti da razgovaramo o sadašnjim izazovima zajedničke vanjske sigurnosne politike. Predlažem da na samom početku imamo jednu kratku opću raspravu o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici i e, sa e, mogućim E, uvođenjem kvalificiranog glasanja u vijeću. Zatim u 10 sati će nam se pridružiti Michel Barnier e, sa kojim ćemo razgovarati o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine u kontekstu Brexita. S obzirom na glasanje u Donjem domu Velike Britanije, ovo je zaista aktualna rasprava, a zatim u 11.30 će nam se pridružiti povjerenik Han sa kojim ćemo razgovarati o e, vanjskim prioritetima Europske Europske unije u našem susjedstvu. A na kraju ćemo se sastati i sa e, voditeljima izaslanstava sa kojima ćemo imati radni ručak i razgovarat ćemo o našem budućem radu. Sada ćemo najprije se osvrnuti na opću raspravu europske vanjske sigurnosne politike. Moram vas podsjetiti da svake godine Vijeće Europske unije usvaja e, izvješće o E, službi za vanjsko djelovanje Europske unije i Europski parlament je usvojio svoje stajalište o ovome na jednom od naših prethodnih rezolucija ovog parlamenta koja je usvojena u 12. mjesecu prošle godine većinom. U toj rezoluciji smo naglasili mnogobrojne izazove sa kojima se suočava Europska unija danas. E, također smo razgovarali o tome kako napredovati dalje na pitanju ove politike, na primjer jačanje donošenja odluka u Europskoj uniji tako što ćemo osnovati jednom Vijeće za e, sigurnosna pitanja Europske unije, to je zatražila e, kancelarka Markel i predsjednik Macron. Također smo zatražili da se zamijeni glasanje, jednoglasno glasanje e, glasanjem kvalificirane većine. To je standardni postupak za određena pitanja u Europskoj uniji. Naravno, svjesni smo činjenice da E, ukidanje jednoglasnog glasanja nije nekontroverzno, ali vjerujem da ćemo jedino na taj način e, postati prava vodeća snaga ako uspijemo se usuglasiti o ovim pitanjima. Ja ću vrlo rado čuti vaše mišljenja, naročito mišljenja nacionalnih parlamenta o ovom pitanju. Još nešto, vjerujem, kao i većina zastupnika Europskog parlamenta, da je e, Europska kako e, sigurnosno okruženje danas e, jako nepredvidivo, jako složeno i jako važno. E, zato je također od velikog značaja da Europska unija brani svoje interese i vrijednosti. Vrijeme je da Europska unija preuzme svoju sudbinu, sudbinu u svoje ruke i da preuzme vodeću ulogu u rješavanju glavnih međunarodnih pitanja i stoga ću e, vas zamoliti da u narednih e, nekoliko minuta održimo ovu raspravu prije nego što dočekamo gospodina Barnijeja. E, želim čuti vaša mišljenja o tome kako ćemo se suočavati sa sadašnjim izazovima, da bismo htjeli znati što mislite također o ovom pitanju uvođenja kvalificirane većine, odnosno glasanja putem kvalificirane većine a e, što se tiče tehničkih aspekata želim informirati kolege iz nacionalnih parlamenta da ćete dobiti glasačke kartice e, koje možete e, koristiti kako biste tražili riječ, a zastupnici ovog parlamenta znaju na koji način se javiti. Evo već imamo prvog govornika. Dakle, toliko od mene. Još jednom vas želim pozdraviti ovdje u Briselu, a sada predajem riječ e, gospodinu Tajningu iz Latvije. Uh, Hvala najljepša. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje danas e, sa vama ponovno. Jedan od važnih aspekata e, ZVSP-a je suradnja sa NATO-om. Do sada je ta suradnja bila jako uspješna i Imamo 74 kontaktne točke, no međutim znamo da postoji nedostatak suradnje, e, odnosno potpore od e, Washingtona, pa se pitam do koje mjere to može utjecati na e, suradnju između Europske unije i NATO-a. Radimo li dovoljno kako bismo utjecali na donošenje odluka u Washingtonu kako bi oni prepoznali važnu vezu e, između Europske unije i NATO-a. Mi možda ne možemo utjecati toliko na bijelu kuću, ali možda možemo ostvariti veći utjecaj na članove kongresa, pa čak i na medije u SAD-u kako bi e, se shvatila važnost E, rada Europske unije. Hvala najljepša. Mislim da ćemo sada čuti e, najprije sve kolege koji se žele javiti za riječ, a nakon toga ćemo se osvrnuti na neka posebna pitanja. Sada ću predati riječ gospodinu Hadži Đorđiju iz Europskog parlamenta. Λοιπόν, καλημέρα σε όλου. Καλωσορίζω και εγώ του από Dobar dan. Ja također želim pozdraviti kolege iz nacionalnih parlamenta. Na samom početku želim reći da mi ovdje nemamo predstavnike sa Cipra, te stoga ću e, pokušati reći koje je stajalište e, Ciparskog parlamenta u mom izlaganju. Moje opće mišljenje je činjenica da mi možemo igrati važnu ulogu na svjetskoj razini, ali nisam optimističan s obzirom na situaciju. Mislim da možemo igrati važniju i pozitivniju ulogu ako budemo se pozabavili najprije internim pitanjima. Mi moramo iskazati veću solidarnost među državama članicama, ali isto tako moramo zajemčiti da države članice prihvate činjenicu da se pitanje migranata mora rješavati u skladu s veličinom svake zemlje. također, ako Europska unija uspije riješiti gospodarska i demokratska pitanja, ako uspije zaustaviti populizam i jačanje e, ekstremne desnice. To su pitanja koja se prvo trebaju riješiti na unutarnjoj razini, a tek onda ćemo moći postati jači na svjetskoj razini. A sada bih se osvrnuo na pitanje glasanja uz pomoć kvalificirane većine u vijeću. Što se mene tiče, još uvijek je prilično nejasno o kojim pitanjima ovdje govorimo. Govorimo li o svim pitanjima zajedničke vanjske sigurnosne politike ili samo o nekima od njih. I u tom smislu želim reći koje je stajalište e, parlamenta na Cipru. Cipar kao i druge manje države članice, kao i neke novije države članice su dosta zabrinute zbog uvođenja ove mogućnosti, jer se bojimo da nećemo dovoljno sudjelovati u postupku donošenja odluka. Hvala. Zahvaljujem. Sada gospodin Cingelis iz Litve.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 ovim neizvjesnim vremenima moramo zadržati transatlantsku vezu. I zato podržavam ovo što je rekao naš e, kolega iz Litve. Moraju postojati vrlo jasna sigurnosna pitanja u Europskoj uniji. Mora postojati jaka sigurnosna politika Europske unije a ta sigurnosna politika se ne može koristiti kako bi se dovela u, doveo u pitanje transatlantski savez. Sva ona pitanja o retorici, o mm, komentarima predsjednika Makrona ili predsjednika Trumpa su suvišne. Po našem sudu, pitanje sigurnosti se tiče i našeg prijateljstva sa Kanadom, e, Sjedinjenim američkim državama, ali isto tako i Australijom i drugim zemljama. Radi se o našim kulturama, o našim povijesnim vezama koje moramo jačati. Mi mislim da sigurnosnu politiku moramo graditi svi zajedno, a ne jedni protiv drugih. Želim iskoristiti ovu priliku da vas, gospodine Makalister, podsjetim na činjenicu da bi bilo dobro da ojačamo naše veze i sa Vijećem Europe i e, među parlamentarnim odborom. Jer do sad smo primijetili da smo neke isključivali iz naših rasprava. Ovdje govorimo o zastupnicima, o predstavnicima Vijeća Europe i nismo omogućili predstavnicima Vijeća Europe i nekim našim članovima da budu kandidati za predsjednika međuparlamentarnog odbora. A primijetili smo u posljednjih nekoliko mjeseci da kriteriji koje primjenjuje Juncker su kriteriji koji su u potpunosti ispunjeni jer osam godina premijer je u dva navrata zadržao liberalno stajalište u baltičkim zemljama što se tiče proračuna i što se tiče određenih kriza i on je e, branio naše e, vrijednosti i zaista mislim da nije u redu što smo odbacili kandidaturu gospodina Berusa Žao mi je zbog toga. U redu, sada ćemo predati e, riječ e, kolegi Štetini iz Europskog parlamenta. za slovo, pane Ja bih Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Evo, želim iskoristiti ovu priliku i prisustvo kolega iz nacionalnih e, parlamenta kako bih privukao e, njihovu pažnju na činjenicu da ovdje odnosno u Slovačkoj, u srcu Europe, izabrana je predsjednica uz e, veliku većinu, a u Češkoj postoje komentari o tome da je žena izabrana na mjesto e, šefa države i e, da to znači da Slovačka ide unatrag. Zato ovdje želim pitati e, što Češka, Poljska i čak i predstavnici Slovačke što misle o budućnosti višegradske skupine. Mr. Šida from Austria. Hvala. Predajem riječ predstavniku nacionalnog parlamenta, gospodin Šeder. Hvala najljepša. Što se tiče ovog pitanja vanjske politike, Mislim da moramo naglasiti da se radi o e, važnom pitanju zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Važno je da obrambena politika e, se oslanja na našu zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku. A drugo, mislim da je šteta što Europska unija, kada se govori o pitanjima ljudskih prava, ne može govoriti jednim glasom kada se govori o e, sudu za ljudska prava un Mislim da je jako važno da o ovim pitanjima odlučujemo jednoglasno. Naročito kada uzmemo u obzir činjenicu da su ljudska prava e, temelj za razvoj Europske unije kao i za e, humanitarnu politiku koju, za koju se Europska unija zalaže. Hvala. Sada gospodin Hvala gospodine predsjedavajući. A tu ste danas, da. Budući da ste spomenuli da je ovo posljednji sastanak e, odbora AFET u ovom sazivu parlamenta, u ime kluba ALDE se želim zahvaliti na svim e, doprinosima našeg e, predsjedavajućeg e, Elmara Broka koji nam je omogućio da e, doista napredujemo na ključnim pitanjima koji se tiču globalne i europske politike. Dakle, hvala vam doista na dosadašnjem radu i mislim da ste jako dobro obavili taj posao. Činjenica je da postoji e, mnogo europskih e, institucija, važnih institucija koje moraju djelovati kao jedno tijelo, a Europski parlament je samo jedna od ovih institucija. Imam pitanje koje želim postaviti. Do koje e, mjere u ovom u ovo vrijeme je suradnja sa visokim predstavnikom dostigla novu razinu i kako vidite nove mogućnosti, koje postoje nove mogućnosti poboljšanja naše suradnje. Želim postaviti neka pitanja koja se tiču čak i pozornosti koju e, pružamo za određena pitanja koja se dešavaju istovremeno. Istovremeno, na primjer, ponekad imamo jako puno posjeta u jednoj regiji, a vrlo malo u drugoj koja je blizu Europe i možda bismo trebali veću pozornost pokloniti e, toj regiji. Također, u svu suradnju koju imamo, zanima me kako biste procijenili E, ocijenili zapravo suradnju sa e, visokim predstavnikom i e, što očekujete u budućnosti. Hvala. Hvala Petras. Gospodin Zolt Nemet iz Mađarske, iz nacionalnog parlamenta. Hvala David. Evo. Ovdje 155 mjesto 155. Želim se zahvaliti još jednom što ste nas pozvali na ovaj sastanak. Mislim da je ovo način suradnje između vašeg odbora i nacionalnih parlamenta koji se mora nastaviti Vaš prethodnih, prethodnik, e, gospodin Elmar Brok, je započeo ovu suradnju i kao i e, gospodin koji je govorio prije mene, mu se zahvaliti na tome. Što se tiče ove teme o kojoj raspravljamo, mislim da je dosta legitimno postaviti pitanje kako možemo zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku učiniti još vidljivijom i učinkovitijom u Europskoj uniji. Mislim da ne možemo biti ponosni na puno toga u okviru ove politike. Nažalost, u proteklih nekoliko godina Europska unija je samo pratila događaja i postala je dosta introvertna organizacija. Nažalost, postoje situacije u kojima smo trebali imati vodiču ulogu, ali Europska unija nije bila sposobna to učiniti. Takav stav, introvertan stav Europske unije je vrlo problematičan naročito s obzirom na e, situaciju u našem e, bliskom susjedstvu. Pogledajte, na primjer, situaciju na Zapadnom Balkanu ili istočnom susjedstvu. Neću sada ulaziti u detalje glede ovih pitanja, ali mislim da bismo svi odnosno mnogi od nas bismo se mogli osvrnuti na sve te izazove koji su postali ozbiljniji u posljednjih nekoliko godina. Želim pozdraviti ovaj dokument e, koji je profesionalan, mislim da moram biti inovativan i mislim da moramo naći nove oblike jačanja e, zajedničke vanjske sigurnosne politike i zajedničke obrambene politike. Mislim da e, ovdje možemo osvrnuti se na pitanje europskog vijeća za sigurnost. Na koji način bi ono djelovalo. A što se tiče e, kvalificirane većine, glasanja putem kvalificirane većine, moje mišljenje je negativno. U ime Mađarske želim reći da u, s obzirom na naše iskustvo, e, glasanje kvalificiranom većinom o ovim važnim sigurnosnim pitanjima je negativno. E, mislimo da, naročito ovdje mislim o pitanju premještanja migranata. E, ovu odluku smo e, sada imamo u Europskoj uniji zahvaljujući tom kvalificiranom glasanju čak e, i u drugim aspektima zajedničke vanjske sigurnosne politike imamo na primjer imenovanje posebnog e, predstavnika putem kvalificirane većine. Jesmo li mi zadovoljni ovim sustavom? Je li normalno da grčki e, ministar koji je optužen za korupciju je imenovan za posebnog predstavnika Europske unije, a Grci nisu imali pravo uložiti veto E, u okviru ovog glasanja putem kvalificirane većine. Zato mislim, poštovane kolege, da u ovoj fazi europske integracije jednostavno nismo spremni za to. Vjerujem da ako e, bismo imali kvalificiranu većinu, povećali bismo podjele u Europskoj uniji, a tih podjela je već e, dosta. Želimo li ih ojačati u Europskoj uniji time što ćemo uvesti kvalificiranu većinu? Ne. Mislim zato da trebamo sasvim jasno reći ne uvođenju e, glasanja putem kvalificirane većine. Mi moramo pronaći kompromis, a kompromis je jedna od najvažnijih vrijednosti Europske unije. A to ćemo postići ako uspijemo utvrditi koji izazovi stoje pred nama i e, na koji način iznaći kompromise za njih. A nikako ne smijemo zanemariti stajalište manjine jer će to dovesti do velikih podjela u Europskoj uniji. Glede ovog dokumenta želim privući vašu pozornost na određenu dozu negativizma što se tiče NATO-a ili odnosa sa e, SAD-om i Europske unije. Jedan od primjera je Jerusalem ne znam zašto mi mislimo da moramo imati e, izraziti dosta jake kritike vizavi e, SAD-a o ovom pitanju. E, mislite li da je to mudro? Zar ne mislite da pitanje odlučivanja o glavnom gradu je u nadležnosti te države to je starište koje mi očekujemo od Europske unije i mislim da to trebamo zajamčiti i da trebamo zajamčiti i dobru suradnju sa SAD-om. Trebamo graditi mostove sa SAD-om, a to nije odraženo u ovom dokumentu. I na kraju nekoliko riječi o Zapadnom Balkanu. Mislim da nekad podcjenjujemo prijetnje e, koje dolaze sa Zapadnog Balkana. Je li e, doista e, mudro sada odlučiti da Zapadna Makedonija počne pregovore sa Europskom unijom. I na kraju, što se tiče češkog kolege, gospodine Nemet, bio sam dosta strpljiv, ali mislim da ste prekoračili dodjeljeno vrijeme. U redu, hvala. Onda što se tiče Slovačke, želim samo reći da Slovačka za nas ne predstavlja nikakav problem. Hvala. A sada E, ćemo čuti Charlesa Tanaka, britanskog zastupnika u parlamentu. Hvala vam. Evo, ja ne bih trebao danas biti ovdje, budući da smo već trebali izaći, no jako mi je drago da sam tu kao proeuropski konzervativac, što je vrlo e, komplicirano danas u mojoj stranci ja sam stvarno frustriran sa svojim kolegama iz nacionalnih parlamenata. Nakon što su preuzeli parlament, eh, nakon što su preuzeli kontrolu od vlade kako bi upravljali pregovorima o Brexitu, na kraju opet nisu uspjeli uspostaviti većinu za ništa jučer, a imali su četiri različite opcije o kojima su glasali. Ja, meni su rekli da je soft Brexit, dakle ideja ostanka u Carinskoj uniji, propala za samo tri glasa a moje ambicije da se održi za drugi referendum, e, nedostajalo je 12 glasova. A zapravo je opcija drugog referenduma dobila najveći broj glasova. No dobro, tu smo gdje smo, još je deset dana ostalo do našeg e, potencijalnog izlaska i to bi se sada moglo dogoditi e, bez sporazuma. No, ja se svakako nadam da ćemo dobiti e, dulji produžetak te da će se organizirati drugi referendum koji će uključiti i opciju ostanka u Europskoj uniji. ankete pokazuju da je britanska javnost promijenila svoje mišljenje mnogi bi sada glasali za ostanak, no činjenica je da su, ovi, da su pregovori zapravo se pokazali kao cijepivo protiv e, toga da još nekim drugim zemljama padne na pamet da pokušaju izaći iz Europske unije. Stoga pozivam e, zapravo, ja se nadam da će se zastupnici nacionalnih parlamenta složiti sa E, gospodinom Tuskom koji e, vidi da je velika prednost za Veliku Britaniju da ostane u EU. Već dve i pol godine u ovom odboru ja nastojim smisliti način na koji održati e, Ujedinjenu kraljevinu blisku Europskoj uniji i nakon Brexita kad je riječ o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici te zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici. To je nedavno izjavilo i vijeće. Nažalost, u regiji u koju ja predstavljam, to je London, zatvorila, zatvorilo ste predstavništvo uh, Namfora i Atalante koje je ocelilo u e, Španjolsku. To je bila stvarno e, priča uspješnica mm, u okviru zajedničke vanjske sigurnosne politike jednim dijelom i ja sam također na tome radio. No ključno je da Ujedinjena kraljevina zbog svog statusa nuklearne supersile E, dobre vojne sile, te strateške važnosti, da budemo blizak partner Europskoj uniji. A najgore e, što bi se sada moglo dogoditi jest da na kraju izađemo bez sporazuma. To će biti loše i za vanjsku sigurnost i za internu sigurnost, zato što nećemo više imati pristup svim sigurnosnim podacima i ugroziti živote naših građana. No, činjenica je da stvarno moramo ostati e, bliski partneri Europske unije a naravno najbolje bi bilo da ostanemo puna članica Europske unije. To je još uvijek, e, i za to još uvijek postoji vrlo tanka mogućnost. Hvala vam, Charles Tanok. Kolege, e, znam, još vas jako puno želi govoriti. Ja vas molim da se držite dvije i pol minute. A sada riječ ima gospodin Miro Kovač iz Hrvatske. Uh, thank you, David. So, I'll be very concise because I want to be a nice person.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 It is basically the US and the European Union which form the political Da. I trebali bismo insistirati na tome da ostanemo zajedno kao jedna zajednička obitelj. Kad je riječ o europskom e, kontinentu, e, ja volim strategije, volim izvještaje, ali moramo djelovati. Moramo se pobrinuti za stabilnost na europskom kontinentu. No što nam se sada događa? na europskom kontinentu se suočavamo sa sve više e, kriza i vidimo da je NATO sila koja je zadužena za sigurnost. Pogledajte Crnu Goru, pogledajte Sjevernu Makedoniju. To je sve dobro jer smo mi e, članovi iste obitelji, no morali, morali bismo moći aktivno razmišljati E, i aktivno se uključiti u europsku sigurnost. Mi, zemlje članice Europske unije, smo ti koji se moraju baviti stabilnošću našega kontinenta i prestati se neprestano žaliti o drugim zemljama, e, neprestano se žaliti oko toga da su druge žene prisutnije od nas. Hvala, Miro. A sada Aliju Mariji iz Europskog parlamenta i napokon malorodne malo rodne ravnopravnosti. Hvala lijepo, David. Vrlo kratke tri opaske. Vezano za ono što sam čula od naših kolega iz različitih evropskih parlamenta. Prije svega odnosi između obrambene politike i vanjske politike. Ja sam čula da je obrambena politika podređena vanjskoj politici. Kao bivša ministrica obrane i kao bivša ministrica vanjskih poslova ja mogu reći da je to istina i to u svakoj zemlji. No na razini Europe situacija je drukčija zato što mi nemamo europsku zajedničku vanjsku politiku i to treba priznati. Dakle, osim pitanja ljudskih prava gdje smo svi ujedinjeni, imamo jako puno razlika i imamo jako puno napetosti. I tek kad kad imamo intervencije gdje e, šaljemo muškarce i žene u inozemstvo gdje bi mogli poginuti, tek tada definiramo ono o čemu se slažemo kada je riječ o obrambenoj politici. To je prva opaska. E, druga opaska odnosi se na odnos između NATO-a i europske obrane. Ja mislim da ovdje ne postoji rivalitet kada je riječ o Europi. Mislim da je ovdje zapravo stvar komplementarna. Naime, NATO je ogroman stroj, jako moćan, ali isto tako jako spor. Europska obrana je puno laganija, ali je isto tako puno brža i puno bliža nekim zemljama u kojima su krize brojne, a osobito pritom mislim na Afriku. Dakle, trebali bismo imati jednu pravu komplementarnost između jednog i drugog, gdje bi europska obrana omogućila da se djeluje brže, da se brže anticipiraju neke krize i ako se krize zatim razviju, onda za zaista imamo potrebu i možemo se obratiti NATO-u. Ali Imamo također i problem leadershipa, vodstva. Naime, Amerikanci uvijek žele nametnuti svoje vodstvo i zahtijevaju od Europe istovremeno da učini velike napore. Ne smijemo zaboraviti da je Europa veliki doprinositelj NATO, ali istovremeno trebamo biti svjesni jedne stvari. Samo neke europske zemlje, uključujući i Veliku Britaniju o kojoj smo malo prije govorili, to samo neke zemlje doista ulažu prave napore kada je riječ o obrani. Dakle, želim kolegama reći jednu stvar, kolegama iz nacionalnih parlamenata. Molim vas, budite svjesni toga da danas u Europi napori vezani za obranu i sigurnost po stanovniku variraju od 1 do 10. Dakle, neke zemlje jako puno ulažu, kao što je, na primjer, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, no druge zemlje doista ulažu minimalne napore i oslanjuju se na ove druge. Dakle, ono što je potrebno jeste da i jedni i drugi, s obzirom na situaciju, svjetsku situaciju koja nikada nije bila ovako opasna i koja će, se nastaviti koja će nastaviti biti takva zbog okolišnih i drugih izazova, dakle, svatko će trebati preuzeti svoju odgovornost i svaki nacionalni parlament e, će morati povećati svoj proračun za obranu. Michel, die nächste Rednerin von den nationalen Parlamenten ist Frau de aus Deutschland. Hvala vam. Sljedeći je predstavnik Njemačke. Hvala vam. Pa ja se također mogu navezati na ovo što je rekla uh, govornica prije mene. Istina je, jako je važno da imamo zajedničku strategiju vanjske sigurnosne politike. Ne samo kad govorimo o ovome što je do sada spomenuto i povezivanju sa NATO-om, oni koji e, smatraju da, da smo se mogli vrlo brzo riješiti gospodina Trumpa bi morali malo bolje razmisliti. Ako se vratimo u 2008. i vidimo što smo tada e, napravili, morali bismo sada preuzeti e, vlasništvo nad time i potaknuti europsku koheziju. Trebali bismo imati obvezujuće mjere e, i zajedničku strategiju za nacionalne strategije. Ako govorimo o fondu onda to ne bi trebao biti samo fond za obranu koji će jamčiti isključivo um, izvoz, izvoz oružja, već bismo trebali imati fond koji će biti dobro opremljen. U našim se zemljama događa uh, deindustrializacija pojedinih zemalja i zbog toga moramo imati e, direktivu, moramo voditi računa o direktivi o izvozu oružja. I još samo da se osvrnem na izvještaj. Ideja da imamo sigurnosno vijeće je dobro rješenje, ali moramo osigurati da više koncentriramo na žene i na mir, a ne da budu pod točkom 20. Znate da kada su žene uključene u mirovne procese, da se rezultati mnogo brže ostvaruju. I još bih na kraju spomenula jednu stvar. Kada govorimo o globalizaciji i internacionalizaciji, e, kako ćemo povezati procese digitalizacije u e, obrambenu politiku. Znamo da se radi na razvijanju razno raznih sustava i tu moramo e, paziti da ne zanemarimo poštivanje ljudskih prava. Moramo se više time baviti. Isto tako moramo se baviti i e, pitanjem ravnopravnosti spolova. I ne samo to. Ne možemo smatrati da će samo govori u Europskoj uniji biti dovoljni moramo raditi na otpornosti Europske unije, a bez strategije za modernizaciju to neće profunkcionirati. Hvala vam. A sljedeći je James Carver iz Europskog parlamenta iz EFDD-a. E, on je također iz Velike Britanije. Vi ste, pretpostavljam, više za Brexit. Ja sam također e, nesretan jednako kao i vi sa demokratskim rezultatom iz 2016. Ovo su vjerojatno moji posljednji doprinosi kao britanskog zastupnika. I David, e, htio sam ti e, čestitati. Mi se zapravo ne slažemo oko ničega politički, ali ovo je jedina prilika u kojoj se moj doprinos pošteno saslušao i stvarno ti želim čestititi na tome. Uvijek ste bili vrlo pošteni Eh, i pažljivo eh, slušali svačije komentare. Hvala vam na tome. Neću sada o Brexitu, eh, nije ovo vrijeme ni mjesto za tu i bit ću vrlo kratak. Slušao sam što su rekli kolege zastupnici jutros. Često smo čuli riječ sudbina, da moramo imati naše ovlasti u vezi sa vanjskim poslovima. Mislim da se E, o tome može govoriti na sljedećim izborima i mislim da je to vrlo važna tema koja će utjecati na razno razne e, načine na 27 različitih članica. Zatim imamo e, i, zemlje koje su tradicionalno neutralne poput Austrije i Švedske. Ja vam samo mogu porečiti, pazite, budite oprezni sa svojim željama. I Irska moja je žena iz Irske, ali mislim da moramo biti jako pažljivi. Nemojte inzistirati na glasanju e, kvalificiranom e, većinom. E, gospodin Brok je također jako dobro radio svoj posao, a predstavnicima 27 zemalja članica želim poručiti. Ozbiljno se zapitajte što EU doista može učiniti u ovom području, a da to ne može postići NATO. A sada riječ ima gospodin Rohjas iz Španjolske. Izvolite. Thank uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine um, McAllister. Hvala vam što, na pozivu. Mi želimo govoriti o migracijama. Problem migracija je danas jedna od, jedan od glavnih izazova Europske unije. Multidimenzionalni karakter ovog fenomena pokazuje da nam je potrebno, potreban cjeloviti pristup sa pažljivom vizijom budućnosti e, koji će se temeljiti na odgovornosti i na solidarnosti. Taj pristup mora uključiti kontrolu granica, borbu protiv nezakonitih migracija, protiv trgovaca ljudima, suradnja sa zemljama podrijetla te zemljama tranzita uh, je ključna. Ako želimo uspjeti sa primjenom ovakvog pristupa, moramo jako dobro razumjeti sve dijelove tog problema i potrebno nam je dobro planiranje i dobra uh, koordinacija između svih europskih evropskih partnera. Jedno ćemo na taj način ostvariti sigurne migracije i regularne migracije. Borba protiv trgovaca ljudima je jedan od e, glavnih elemenata u borbi protiv nezakonite migracije. I to treba koordinirati Europska unija sa svojim zemljama članicama, ali uključiti i e, NATO te susjedne države. 7 milijardi dolara prođe kroz ruke te mafije svake godine, a 250 e, tisuća ljudi u svijetu je žrtva seksualnog iskorištavanja ili radnog iskorištavanja. Europska unija je e, poduzela već određene mjere kako, kako bi se prekinulo e, funkcioniranje mafije i postigli smo i neke uspjehe. Frontex, zatim operacije poput Tritona, Poseidona, e, Eufor ili Sofija, to jesu uspjesi, no to još uvijek nije dovoljno i to nam je svima jasno. I zbog toga moramo nastaviti raditi na toj stvarno važnoj misiji i riješiti taj e, problem. Hvala vam. A sljedeći iz, e, govornik iz Europskog parlamenta je gospodine Ivo Weigl. Hvala vam, predsjedavajući. Ja sam iz Slovenije i vidim da je tu i mala delegacija iz mog parlamenta i zbog toga ću, zbog njih ću govoriti na slovenskom. Ja sam zastupnik u ovom parlamentu već deset godina i radio sam i u Afetu. u Sada odlazim iz parlamenta i moram priznati da sam pomalo tužan. Mislim da je svijet danas mnogo opasnije mjesto nego što je bio prije deset godina kada sam ja ušao u ovaj parlament. Evropska unija nije postala globalni akter, nije pozvana da sjedi za stolom gdje se donose odluke o ratu ili o miru. Težnja za mirom i za sigurnošću je ključ eh, zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Zato i imamo instrument koji se zove međunarodno pravo u području vanjske politike. Nažalost, e, to pravo ne koristimo dovoljno često. Mislim da bismo trebali ponovno naglasiti važnost međunarodnog prava i to na svim multilateralnim forumima, e, u našim bilateralnim kontaktima, te kada pokušavamo riješiti bilo kakve probleme. Tek e, kada budemo govorili o međunarodnom pravu, te ako međunarodno pravo budemo shvaćali kao glavnu premisu i startnu točku rješavanja međunarodnih problema, tek ćemo tada moći pronaći rješenje za probleme poput recimo sukoba između e, Izraela i Palestine ili problema zapadne Sahare, Ukrajine i tako dalje. Popis problema je podugačak. Još jedna stvar koju bih htio istaknuti je sljedeća. Mislim da rješenja ne možemo pronaći time što ćemo uh, stvarati kvalificirane većine u Europskoj uniji kada se donose e, važne odluke. Mislim da rješenje leži u snažnom vodstvu. Europska unija treba snažnije vodstvo i to je nešto o čemu bismo morali više razgovarati. Jedino će na taj način Europska unija postati relevantni player na međunarodnoj sceni. Hvala vam Ivo, a sljedeći e, govornik je gospodin Bizet iz Francuskog senata. Izvolite. Hvala e, predsjedniče, hvala gospodine McAllister. E, prije svega Želio bih se pridružiti onome što je rekla kolegica Lyon Marin vezano za ono što je rekla o odnosima između Europske unije i NATO-a. Naime, doista postoji velika komplementarnost u njihovom djelovanju. A slažem se i sa onime što je rekla o proračunskim naporima koje treba posvetiti. Naime, Poljska, Francuska, Njemačka, Velika Britanija ulažu puno, ali trebalo bi više u drugim zemljama. Također želim reći da NATO očekuje od Europske unije da više financijski doprinosi u proračun. Moramo reći da je to tijelo koje ima velikog utjecaja i Europska unija bi trebala shvatiti da ako posvetimo više vremena i novca radimo ono što što je Amerika već učinila, odnosno sve to činimo e, da bismo dali e, više snage jednom velikom tijelu koje se brine za sigurnost. A što se tiče ovog glasovanja jednoglasno ili kvalificiranom većinom, naime, sve odluke koje se donose jednoglasno, prije ili kasnije suočit će se sa izvjesnom paralizom. Moramo voditi računa da i male zemlje dobiju mogućnost e, da kažu što misle putem tog glasovanja. Kad je riječ o sigurnosti, male zemlje trebaju biti svjesne da imaju svoju riječ. Ali, ako ne pređemo u okviru ove politike na kvalificirano glasovanje, Evropska unija će se suočiti s nekom vrstom paralize. a u ovim vremenima vojna pitanja se rješavaju puno brže nego ekonomska pitanja i politička pitanja. E, dakle, ja smatram da bismo trebali govoriti jednim glasom i u sljedećem sazivu komisija i vijeća pozivam na to da se glasuje kvalificiranom većinom. Merci, Hvala lijepa, gospodine Bize. A sada sljedeći govornik iz Europskog parlamenta, to je Kristijan Preda. Hvala lijepo, predsjedniče. Dvije riječi, ako mi dopuštate prije svega, vezano za pitanje kvalificirane većine. Ja sam u potpunosti za tu ideju. Ja sam u ovom odboru deset godina i pet posljednjih godina sam koordinator. I bio sam na terenu i vidio sam kako delegacija Europske unije i predstavnici država članica kako rade, kako djeluju i mogu reći da je slabost Europe upravo to da je od pravila jednoglasnosti učinila glavno pravilo i glavno načelo. Treba omogućiti i pojedinačne glasove. A vrlo često zbog jednoglasnog e, glasovanja stvarale su se razne alijanse ili savezi. A druga stvar koju želim reći vezana je za Zapadni Balkan. Budući povjerenik za politiku susjedstva, ako ga bude bilo, trebao bi se usredotočiti na proširenje na Zapadni Balkan. Ritam i metoda koje trenutačno imamo pate i zbog toga postoji rizik zapravo da ćemo izgubiti Zapadni Balkan. Ja mislim da je to veliki politički prioritet i velika prilika za nas, za Evropljane, da se proširimo na Zapadni Balkan. Hvala. Hvala lijepo Kristijanu Predi. A sada dolazimo do četiri posredna govornika. Oni svi dolaze iz nacionalnih parlamenata. Tu je najprije gospodin Benišek iz Češke, gospodin Komencini iz Italije, gospođa Mandala iz Njemačke te gospodin Voskijević iz Poljske. Jesam li nekog propustio? Ako nisam, onda su to posljednja četiri govornika i najprije dajem riječ gospodinu Benešiku. Hvala lijepo, dame i gospodo. Gospodin Štetina nas je pozvao da spomenemo i Višegradsku skupinu. Ja kao predsjednik Donjeg doma za europska pitanja mogu vam reći da mi kao odbor imamo jednu formaliziranu platformu, susrećemo se nekoliko puta godišnje i pokušavamo koordinirati naše politike i naše stajališta. Ali isto tako moram reći da teme kojima se bavimo one su odabrane a, tako da one su odabrane tako da objedinjuju više aspekata. Višegradska skupina doživljava se kao skupina koja ima jedinstveno stajalište i kao skupina koja muti vodu. To je sve naravno vezano za migracijsku krizu i za stajalište koje smo zauzeli vezano za migracijsku krizu. Ali to sve treba relativizirati. Budući da pogledajmo što je Poljska izglasala vezano za obvezne kvote. Naime, Češka je s druge strane pristala povećati svoju kvotu i prihvatiti više imigranata na dobrovoljnoj bazi. Ono što nam se nije sviđalo je da nam se nešto nameće. Mađarska je od prije, je prije otprilike godinu dana primila tisuće imigranata a Slovačka je svoju kvotu ispoštovala. Nakon toga je naš predsjednik rekao da je Višegradska skupina uspjela sve uvjeriti, a ja to ne želim komentirati, da dakle trebala je sve uvjeriti u, da se situacija upravo onako odvila kako su oni predvidjeli. Dakle, trebali bismo kroz drugčiju prizmu gledati Višegradsku skupinu. A što se tiče budućnosti, sve će naravno ovisiti o nama u velikoj mjeri će ovisiti o nama. I regionalne skupine ovog tipa nisu iznimka u Europi. Evo, možemo spomenuti Benelux u tom smislu. I još nekoliko manjih opaski vezano za ono što smo danas čuli. Trebali bismo doista trebali imati komplementarnu politiku s obzirom na politiku NATO-a. Ja se u potpunosti slažem s time. Ove godine slavimo 25 godina našeg pridruživanja NATO-u i želim naglasiti da međuparlamentarni susreti vezano za ovu temu, vezano za temu vanjske politike, to je nešto što doista pozdravljam. Smatram da je jako važno da na raspolagu imamo sva izvješća koja se sastavljaju, ali isto tako je važno da Evropski parlament jako vodi računa o izboru visokog povjerenika ili visoke povjerenice i to mnogo više nego što je to bio slučaj posljednji puta. Hvala vam. Hvala lijepo, drage kolege. Zacijelo ste primijetili da imamo i nekoliko kamera u ovoj prostoriji i sada prije nego što nastavimo našu raspravu odmah ću pozdraviti gospodina Mišela Barnjeja. Mišel, možeš li pričekati još pet minuta? Evo, još pet minuta Evo, najprije gospodin Komenčini iz Italije. Grazie, presidente. Hvala vam, predsjedavajući. Htio sam komentirati samo dvije stvari. Htio sam reći da smo mi protiv toga da se prijeđe na donošenje odluka kvalificiranom E, većinom. Slažem se s onime što su rekli kolege prije mene, a posebice smatram da je to sustav koji će ići protiv e, suvereniteta zemalja članica te protiv e, prava koje bi trebalo obraniti. Tako da smatram da je to jedno vrlo osjetljivo pitanje i u ovom trenutku mi smatramo e, da to nije dobra ideja i tome se protivimo. Još bih se osvrnuo na jednu stvar, e, na nezakonitu migraciju. Slažem se s onime što je rekao kolega iz Španjolskog parlamenta. Istina je da su brojne istrage potvrdile pogotovo u mojoj zemlji, a činjenica je da su Italija i Španjolska vrlo često same morale e, se nositi s tim problemom. E, brojne istrage, kao što sam rekao, su pokazale da iza svega stoga stoji vrlo dobro, dobra poslovna organizacija i organizirani kriminal koji zarađuje na trgovini ljudima, koji iskorištava trgovinu tim ljudima kako bi na tome zaradio. A znamo onda u koja se koje se druge kriminalne aktivnosti nakon toga taj novac ulaže. Tako da protiv toga se apsolutno treba boriti. Europa mora odraditi svoj dio posla. E, dobra je vijest, jučerašnja vijest da Frontex treba dobiti dodatne kapacitete, no e, želimo vidjeti konkretne korake. Italija, Španjolska i Grčke su se vrlo često morale sami nositi, same nositi s tim problemom. E, osim problema organiziranog kriminala, to predstavlja i e, problem za sigurnost Europe zato što u tim valovima nezakonitih e, dolazaka mogu proći i teroristi teroristi, džihadisti koji će onda organizirati terorističke aktivnosti u Europi. Stoga još jednom ponavljamo našu odluku i našu potrebom našu potrebu za pomoći od drugih europskih zemalja. Važno nam je da si međusobno pomažemo, ali isto tako važno je da pomognemo i te zemlje iz koje dolaze ti ljudi, zato što je njima važno osigurati stabilnost i budućnost e, u njihovim zemljama podrijetla. Hvala lijepo, gospođa Mandela iz Njemačke. E, hvala lijepo. Ja bih željela prenijeti jednu poruku, nemam puno vremena, pa mi ova poruka jako važna. Mi smo vjeran partner nato I jako je važno da mi kao Europska unija e, jednoglasno govorimo kada je riječ o pitanjima vanjske i sigurnosne politike. E, također, ono što se događa, mi, mi već danas imamo jedinice za brzo djelovanje, mi u Europi, moramo se nastaviti boriti protiv razloga odlaska izbjeglica iz njihovih matičnih zemalja. Mi moramo zajedno raditi ući u dijalog sa našim partnerima u borbi protiv terorizma. I moramo voditi računa da ima sve više i više zemalja koje će se uključiti u ovoj zajednici koju mi predstavljamo. Ja zahvaljujem na ovoj raspravi. E, ovo izvješće e, pokazuje da idemo naprijed i da ono što se događa u Velikoj Britaniji nije nešto što nas predstavlja, što, što nam radi prepreku da radimo dalje. Gospodin e, iz Poljskog parlamenta, hvala lijepo. Vjestan sam toga da moram jako brzo govoriti, da moram biti kratak. Ova rasprava koju danas vodimo izuzetno je važna. S time se slažem mnogi od prethodnih e, govornika govorili su o glasovanju kvalificiranom većinom i o jednoglasnom glasovanju. Ja želim naglasiti da sve države članice da svaka treba imati svoje pravo glasa i da svaku treba razumjeti. A u protivnom nećemo imati europsko jedinstvo osobito kada je riječ e, o obrani i sigurnosti čitave Europe. E, kolega iz e, Slovenije postavio je, postavio je pitanje koje je naše stajalište prema višegradskoj skupini. Mi svi smatramo da moramo razgovarati jedni s drugima. I pitanje glasovanja kvalificiranom većinom je izuzetno važno. Dakle, kako bi to trebala biti kvalificirana većina? To naravno u ovom trenutku ne možemo odlučiti. Ali svakom slučaju to bi trebalo biti blizu jednoglasno ili apsolutno jednoglasnom glasovanju ili apsolutnoj većini. Hvala lijepo, poštovane kolegice. Hvala vam na ovim doprinosima. Ja mislim da smo sada imali doista zanimljivih komentara i jako je bilo dobro čuti različita razmišljanja. Dakle, vidimo da postoje različiti stavovi vezano za glasovanje kvalificiranom većinom i vezano za vanjsku politiku te Europsko vijeće za obranu. Dakle, to su pitanja na kojima ćemo nastaviti raditi, ali siguran sam da ćemo u sljedećem sazivu da ćemo se morati malo više fokusirati na obrambenu i E, dakle, sigurnosnu i obrambenu politiku jer građani e, država članica očito pokazuju da žele da napravimo napredak u ovom području. Tako da će o tome još biti riječi. Svima zahvaljujem na, e, na doprinosu. A sada prelazimo na desetu točku dnevnog reda našeg redovnog sastanka Odbora za vanjske poslove. I prva velika glavna točka današnjeg zajedničkog sastanka je dakle Brexit. Još jedan puta dobrodošao, dobrodošli gospodine Barnier, dobrodošli na sastanak članova odbora a, AFET te članova nacionalnih parlamenta. Nekoliko riječi ću reći u ime Europskog parlamenta. Naime, ja imam dojam da u posljednjih nekoliko mjeseci, što više godina, Europski parlament je uspio prenijeti naše stajalište kroz posebnu skupinu za Brexit koju smo oformili u ovom parlamentu i mi smo itekako podupirali napore europskih pregovarača. Ova koordinacija bila je jako važna kako bismo osigurali da Europski parlament, da se njegov glas čuje i da svi govorimo jednim glasom. Želio bih izraziti najtopliju dobrodošlicu gospodinu Barnijeu e, i zahvaliti čitavom njegovom timu u posljednjih nekoliko godina u svemu što su učinili da bi se obranili europski interesi i da bi se očuvalo jedinstvo država članica Evropske unije. E, pregovarajući e, o sporazumu o povlačenju i, političke, i o političkim deklaracijama to nije bilo lako. Naime, bio je to težak posao i znamo da po prvi puta ulazimo u potpuno nepoznat teritorij. Neki aspekti e, sporazuma, osobito koji se odnose na vanjsku politiku Europske unije, kao što je zajednička vanjska i sigurnosna politika te sigurnosna i obrambena politika, o čemu, ćemo, o čemu ćemo sigurno nešto više čuti od gospodina Barnija e, Dakle, još jedan puta vam želim zahvaliti što ste nam se danas pridružili. Znamo koliko ste zauzeti, osobito nakon e, sinoćnjih događaja u Donjem domu Britanskog parlamenta. Dakle, hvala vam što ste došli. Evo, sad ćemo čuti vaše uvodne riječi, a onda ćemo imati e, malo više vremena do 11.30 za pitanja i odgovore. Evo, Mišel, izvoli. Puno hvala. Dobro jutro svima. Je li obveza govoriti na engleskom? Jer ja ću onda, ako nije, onda ću preći na francuski jezik. samo da dokažem da imamo kulturnu raznolikost i da je moramo svakako sačuvati. E, gospodine predsjedniče, dragi David, dame i gospode, evo prije svega hvala vam što ste me pozvali. Kao što znate, ja sam političar i u svom političkom na svom političkom putu bilo je etapa koje su me obilježile i njima sam e, jako vjeran. Bio sam e, francuski ministar vanjskih poslova, e, bio sam pregovarač za različite ugovore, osobito za Lisabonski ugovor i to onaj dio koji se odnosi na europsku obranu. Dakle, E, vjeren sam i ostajem e, vrlo angažiran kada je riječ o tim temama, o temama kojima se vi bavite ovdje u parlamentu. Dakle, u ovom odboru na čijem si čelu ti, David, toliko dinamike. E, I dakle, vezano za sve teme e, koje vi, dame i gospodo parlamentarci iz 28 država članica kojima se vi bavite, možda čak i u odborima za vanjske poslove nacionalnih parlamenta ili u odborima za obranu. E, to kažem zato što sam i ja tijekom svoje duge karijere od dvadesetak godina duge karijere ja sam bio parlamentarni zastupnik u mojoj zemlji i vi ste mi zahvalili što sam došao ovamo, ali zapravo ja vama trebam zahvaliti. Jer ti pregovori koje ja vodim u ime Europske unije, a sada traju već dvije godine, ti ugovori, a to se, ti pregovori nikada neće biti tajni. I nisu tajni. E, dakle, od, e, svi predstavnici nacionalnih e, parlamenta, dakle, iz 28 država članica imaju prilike imati uvid e, u pregovore. Evo, ja sam bio u Poljskoj i razgovaram sa parlamentarcima i svaki puta kada odlazim u posjet nekoj države članici nastojim razgovarati sa parlamentarnim zastupnicima. Zato što se vas i tekako tiču e, ovi pregovori, budući da se oni tiču e, svih građana vaše zemlje, poduzeća i tako dalje. Ali vas, ti, ti se pregovori tiču vas i zbog nečega što se meni čini jako važnim, a to je da želimo urediti ovaj razvod Želimo da on bude organiziran. A postoje još jedni pregovori, a to su pregovori koji se odnose na buduće, buduće odnose. Dakle, ne samo razvod, već buduće partnerstvo. To je ono, to su ta dva pregovora. E sada, teme koje se tiču e, tog budućeg odnosa, osim sigurnosne politike i obrane, dakle, e, to su teme koje će svoje mjesto naći u mješovitim pregovorima i ugovorima. Dakle, svaki od od 27 parlamenta će imati svoju riječ o tome zato što e, će morati sudjelovati u načinu e, u definiranju odnosa koji ćemo u budućnosti imati sa e, Velikom Britanijom. Eto, upravo zato ja vama zahvaljujem što ste me pozvali i zahvaljujem vam također na potpori. To je jedna kolektivna potpora koju ste dali čitavom pregovaračkom timu, a tu je i Sabin Vojan, Stefanili Zoda, imao sa stvarno sjajnu ekipu koja je radila sa mnom. Evo, sada se nalazimo u jednom doista ozbiljnom, teškom trenutku pregovora. Dakle, mnoge stvari su još otvorene zbog Europskog parlamenta i vezano za sporazum o povlačenju koji smo ispregovarali sa Velikom Britanijom, odnosno sa Ujedinjenim kraljevstvom. Dakle, radi se... Došli smo zajednički do jednog sporazuma. E, taj sporazum smo postigli, evo ga, prije četiri mjeseca smo ga definirali. E, taj sporazum je izraz jednog e, uređenog povlačenja. Ja priznajem da ovaj sporazum koji evo sada držim u ruci nije tako lako čitati. A postoji i drugi dio paketa, a to je ovaj tekst koji je nešto lakše čitati i koji je za vas jako važan, zato što je to politička izjava koja prati taj ugovor. Dakle, o čemu se o čemu govori ugovor? Ugovor govori o prošlosti i kao svaki razvod mi moramo razriješiti prošlost. I to smo radili zajedno sa Ujedinjenom kraljevinom, a ovdje imamo političku izjavu, političku deklaraciju koja opisuje put budućih odnosa, budućih partnerskih odnosa sa tom velikom zemljom. Po treći put Britanski parlament je odbio ovaj e, sporazum. E, jučer smo imali niz negativnih e, glasanja što je doista veliko razočarenje za sve nas razočarenje je vidjeti da donji dim, dom Velike Britanije, zemlje koja je odlučila napustiti Europsku uniju, do sada nije uspio ostvariti pozitivnu većinu, već samo negativnu većinu. Negativnu većinu protiv dogovora, negativnu većinu protiv izlaska bez dogovora i negativnu većinu e, za sve ostale opcije, iako se radi o malim većinama, kao što je to bio slučaj sinoć, kada se govorilo o mogućoj carinskoj uniji. Samo dva glasa su nedostajale za e, taj dogovor i zbog toga to nije prošlo u donjem domu i e, s obzirom e, na to teško je organizirati e, uređen Brexit ovdje sada imamo samo jednu opciju, a to je da se glasa za dogovor. A evo da vam sasvim iskreno kažem, dame i gospodo, ako Velika Britanija želi napustiti Europsku uniju na uređen način, onda se to može učiniti samo uz pomoć ovog dogovora. Ovaj dogovor je ispregovaran s Velikom Britanijom, razgovarali smo o svim mnogobrojnim pitanjima, pokušali smo naći pravne odgovore na e, pravne neizvjesnosti koje su postojale i koje će postojati ako dođe do Brexita. Dakle, danas imamo samo e, još opciju izlaska bez dogovora koja je pred nama. E, to je vrlo vjerojatno. Mi smo se pripremili za to. To nije opcija koju mi preferiramo, e, da je to bila opcija koju preferiramo, ja ne bih bio na ovom mjestu jer za izlazak bez dogovora vam pregovarač nije potreban. Brexit je bio jedna od glavnih tema europske agende posljednjih nekoliko mjeseci. Uložili smo dosta energije i vremena u ove pregovore, a mislim da sada se trebamo osvrnuti na e, pozitivne aspekte ove agende. Angela Merkel je na samom samom početku ovog e, procesa E, rekla budućnost e, Unije je važnija od samog Brexita. Ja se u potpunosti slažem s tom izjavom. Zato smatram da se trebamo mi što je prije moguće sada osvrnuti na prave izazove Europske unije. Ja se nadam da će ovi pregovori o Brexitu na kraju ipak biti pozitivni i da će nam omogućiti da se suočimo i sa nekim ozbiljnim izazovima kao što su na primjer klimatski izazovi. E, tehnološki rat, e, migracije, e, obrana Europske unije o kojoj e, je predsjednik Juncker od samog početka mandata, dakle prije četiri godine, E, govorio na vrlo ambiciozan način, ali isto tako imamo i druga važna pitanja kao što su zaštite ulaganja ili pitanja migracija. Prošlog tjedna predsjednik Tusk je na e, Europskom vijeću predložio da se sada vrijeme posveti e, industrijskim pitanjima ili odnosima Europske unije sa Kinom. S moje strane gledišta mislim da su to najvažnija pitanja za budućnost Europske unije. Ne mi mora moramo otvorenih očiju gledati svijet kakav je. Vi to svakodnevno radite u vašem poslu. Imamo e, svaki dan izazove koji, s kojima se suočavamo, e, s kojima se suočavaju naše demokracije, pitanje terorizma, e, kibernetičkih napada, borba protiv netočnih e, informacija kao i dovođenje u pitanje određenih e, temeljnih načela naše zajedničke sigurnosti, e, povlačenje SAD-a, nestabilnost NATO-a, kad, sada kada ćemo obilježiti 70 godina postojanja tog saveza, se postoje i e, određene neizvjesnosti sa međunarodnim sporazumima. Zato smatram da sada moramo biti još jači, da moramo raditi na e, multilateralizmu. Ovdje govorim o e, protekcionizmu SAD-a, o Rusiji i velikim ambicijama Kine. U ovom kontekstu neki su vidjeli i još danas vidjeli te povlačenje Velike Britanije kao način e, dugoročnog slabljenja Europske unije. I u tom smislu mi moramo reagirati. Neki izvan unije, ali ne i neke snage unutar unije to rade. Ja se sjećam da smo prije nekoliko mjeseci imali e, vrlo žustru raspravu sa e, Nigelom Faražom, znate o kome govorim. I na kraju te naše rasprave, tog sastanka, sam e, mu postavio jedno pitanje. Rekao sam mu, gospodine Faraž, vi ste se borili za Brexit. Evo, Pobjedili ste u tom smislu. Mi to poštujemo, iako nam je žao zbog te odluke. Sada radimo na dogovoru za povlačenje Velike Britanije iz Europske unije. Želim znati kako vi vidite budućnost naših odnosa. Odnosa Velike Britanije i e, Europske unije nakon Brexita. Koja je vaša vizija? Njegov odgovor je bio sasvim jasan. E, i to trebamo uvijek imati na umu. On je rekao, gospodine Barnier, nakon Brexita Europska unija više neće postojati. Dakle, cilj tih ljudi je da, da unište Europsku uniju. Mislim da e, to moramo imati na umu i da zato trebamo zaštititi Europsku uniju. Iako ju trebamo možda reformirati, trebamo određene stvari izmijeniti, određene aspekte Europske unije, možda revidirati e, subsidijarnost, e, vidjeti treba li nešto još izmijeniti. Siguran sam da postoje nužne reforme, postoje nužne izmjene, trebamo izvući pouke, ali moramo biti zajedno. Moramo zajedno raditi na očuvanju Europske unije i na branjanju e, interesa, osnovnih i temeljnih interesa Europske unije. I u tom kontekstu diplomacija, obrana, razvoj i suradnja s drugim regijama u svijetu, kao na primjer sa Afrikom, su najvažnije poluge koje će zajamčiti da EU unija bude vodeća snaga na međunarodnoj sceni. Mislim da u narednim godinama moramo konsolidirati e, diplomatske instrumente kako bismo jednoglasno govorili. Ne smijemo više prihvatiti da budemo podijeljeni kao što smo bili podijeljeni određenim pitanjima, na primjer Venecueli ili ljudskim pravima. Mi moramo e, raditi na zajedničkim vrijednostima, boriti se protiv zajedničkih izazova, koristiti naših 140 e, delegacija svugdje na svijetu E, a što se tiče glasanja kvalificiranom većinom, to je instrument e, koji e, nam treba služiti. Mislim da na koherentan način moramo zajamčiti da Europska unija bude prvi donator što se tiče pomoći, ali ne smijemo to činiti na uštrb naših ambicija i naših interesa. E, u odnosu na određene zemlje u određenim regijama u svijetu. Dakle, naša diplomacija mora integrirati i gospodarske i e, trgovinske aspekte. I na kraju mislim da moramo e, više raditi na našoj zajedničkoj obrani kako bismo zaštitili naše građane. Pogledajte e, ankete javnog mnjenja. Ono što građani od nas očekuju i mislim da je to sasvim jasno e, je sigurnost. Sigurnost i zajednička obrana. To nije kontradiktorno uz nacionalne napore obrane. To nije kontradiktorno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 i e, sa e, naporima koje države članice ulažu u suradnju sa NATO-om i SAD-om. I to također ide ruku uz ruku e, sa bilateralnom suradnjom koju imamo i koju ćemo imati i u budućnosti sa Velikom Britanijom. Mi moramo biti u mogućnosti poslati naše trupe svugdje u Europu, tamo gdje postoje krize, krizna žarišta, moramo biti sposobni bolje planirati planirati e, raspodjelu naših snaga. To su sve izazovi koji stoje pred nama i te, s tim izazovima se moramo boriti zajedno sa svih 27 država članica. Naravno, ne isključujem tu e, jako partnerstvo sa e, Velikom Britanijom, kao što su rekli i neki koji su govorili prije nego što sam ja preuzeo riječ. Mislim da e, naša e, pozornost se treba sada e, usmjeriti ka izgradnji dugotrajnog partnerstva sa Velikom Britanijom to je e, duh ove političke izjave o kojoj sam govorio maločas. E, pozivam vas da e, ju svi pročitate ako to niste već učinili do sad. I to je politička izjava o kojoj smo se svi dogovorili sa ekipom Tereze May. Iz očiglednih razloga Velika Britanija će ostati član E, sigurnosnog e, vijeća, stalnog sigurnosnog vijeća. Mi imamo zajedničke vrijednosti koje želimo braniti i želimo ostati solidarni E, vizavi izazova koji stoje pred nama. Moramo zajemčati sigurnost kroz tu solidarnost sa Ujedinjenom kraljevinom. I upravo iz tog razloga prije skoro godinu dana, dakle u sedmom mjesecu prošle godine, smo mi radili na našim rezolucijama, rezolucijama Europskog parlamenta, smjernicama Europskog vijeća i na izradi bijele knjige koju smo prošlog prošle godine predložili e, Ujedinjenom kraljevstvu. Mi smo radili na takozvanom benchmarkingu kako bismo pronašli sve one točke u kojima se možemo složiti. I mi smo u tome i uspjeli. Kao što znate, dame i gospodo zastupnici, pronašli smo dosta zajedničkih točaka. Ja mogu ovdje sada citirati pet mekanizama koje smo mi identificirali sa e, Ujedinjenim kraljevstvom i na kojima ćemo dalje raditi kako bismo izgradili nova partnerstva. Najprije, e, strateški dijalog. Tu moramo e, zajednički uložiti naše napore u UN-u, naročito u okviru vijeća sigurnosti kako bismo se izborili sa velikim međunarodnim izazovima e, nuklearna pitanja u Iranu, e, proces mira e, na Bliskom istoku i klimatska pitanja. I također trebamo imati strateški dijalog kako bismo zaječili komplementarnost naših režima uspostavljanja sankcija. Drugo, okvir e, operativne suradnje. Taj okvir će omogućiti e, Velikoj Britaniji ako želi da sudjeluje u europskim naporima stabilizacije e, okruženja Europske unije, na primjer u borbi protiv piratstva u Adenskom zaljevu ili Indijskom oceanu ili u obuci vojnika u Somaliji. E, Ujedinjena kraljevina mora biti u mogućnosti surađivati sa nama u ovakvim operativnim suradnjama i u slanju trupa izvan Europske unije. Tri, mogućnost sudjelovanja u e, projektu projektima e, istraživanja za vojnu obranu kako bismo zajamčili interoperabilnost naše opreme, naročito u okviru e, obrane, zajedničke obrane Europe u novim stalnim strukturama. E, Velika Britanija je već rekla da će zajamčiti sudjelovanje u projektu za vojnu mobilnost i u okviru zajedničke vanjske sigurnosne politike. A4 Četvrti mehanizam suradnje po pitanju e, obavještajnih službi u cilju borbe protiv terorizma, neširenje nuklearnog oružja ili hibridnih prijetnji. Peti mehanizam je e, okvir suradnje e, u borbi protiv novih prijetnji, naročito kibernatičkih prijetnji razmjena informacija, međunarodna suradnja i operativna suradnja među svim obavještajnim agencijama Unije. To su tih pet mekanizama koje smo mi utvrdili zajedno sa e, Velikom Britanijom. To stoji u ovoj političkoj izjavi i spremni smo što je prije moguće raditi na tome kako bismo došli do e, dogovora i o prošlosti i o e, budućnosti i kako bismo imali dobar temelj za buduće odnose. Osim toga, predvidjeli smo i partnerstvo e, o sigurnosti e, uz tranzicijski period. Ovdje se predviđa da to partnerstvo stupi na snagu prije, prije kraja prelaznog razdoblja. Radit će se o fleksibilnom partnerstvu, ne radi se o sporazumu ili o e, prekomjernim e, mjerama. Radit će se o suradnji na zajedničkim pitanjima kao što je to London od nas zatražio. Radit će se o proporcionalnom partnerstvu. Što više Ujedinjeno kraljevstvo bude surađivalo s nama na pitanju sankcija ili vojnih operacija, e, sve više ćemo imati biti e, razgovora sa našim partnerima e, i možemo proporcionalno povećati jačinu naših odnosa u e, odnosu na to koliko Velika Britanija bude sudjelovala. Naravno, oni više neće biti dio našeg kluba. Odlučili su ga napustiti, mi to žalimo, ali i poštujemo. E, britanski ministar vanjskih poslova neće više sudjelovati u donošenju zajedničkih odluka, ali mislim da kroz ovakvo partnerstvo London će biti jedan od naših najbližih saveznika i imat će kapacitet kapacitet, odnosno mogućnost da se i e, glas Velike Britanije čuje. Kao što sam rekao, dame i gospodo, ja sada obilazim e, glavne gradove Europe, susrećem se sa zastupnicima nacionalnih parlamenta i e, imam priliku vrlo često surađivati sa zastupnicima Europskog parlamenta. Zato se želim zahvaliti gospodinu Davidu McAllisteru i njegovom odboru na budnom praćenju pregovora o Brexitu i na usvojenim rezolucijama Europskog parlamenta koje se tiču tiču budućih odnosa Velike Britanije sa Europskom unijom. Od samog početka sam rekao da e, nećemo e, podcijeniti pitanja trgovine e, s obzirom na sigurnosna E, pitanja i odnose koje želimo imati sa Velikom Britanijom nakon Brexita, ali takvo partnerstvo zahtjeva e, barem minimalan pravni okvir. Upravo iz tog razloga želimo imati na raspolaganju takav okvir prije nego što Velika Britanija ratificira sporazum o povlačenju. Ako do toga ne dođe, posljedice će biti mnogobrojne. E, ja ne želim odlazak Velike Britanije bez dogovora. Mi smo, iako smo se na to pripremili, no moramo biti svjesni što to znači za naše partnerstvo glede sigurnosnih pitanja. To znači prekid rasprava o zajedničkim e, vizijama. E, to znači e, ograničenje E, razmjena obavještajnih informacija. To znači e, različito mišljenje po pitanju e, sankcija. Sve to znači da Velika Britanija neće sudjelovati više u operacijama Europske unije, i da više neće sudjelovati u projektima izgradnje kapaciteta, obrambenih kapaciteta i nećemo imati administrativne e, temelje za to, niti će moći sudjelovati u e, strukturiranoj stalnoj suradnji. Ako Velika Britanija izađe iz Europske unije bez dogovora, to će značiti da će to biti neuređeni Brexit. Mi se, kao što sam rekao, za to pripremamo, moramo smanjiti e, posljedice e, takvog povlačenja, kao što je rekla gospođa e, Mogherini mi ćemo na visokoj razini i dalje imati rasprave i razgovore sa e, Velikom Britanijom. Imaćemo određenu razmenu povjerljivih informacija, no međutim to će se onda odvijati na unilateralnoj e, razini ili u okviru suradnje u NATO ili u okviru bilateralne vojne suradnje o kojoj sam govorio malo čas. E, imao sam već dosta prilika reći da mi je žao zbog Brexita, iako E, sam ja taj koji sam zadužen za e, taj tu mogućnost uređenog Brexita, ali u Brexitu će svi biti gubitnici. Nitko još me nije uspio dokazati niti najmanju dodanu vrijednost Brexita. No, činjenice su takve, nama je žao zbog toga, sad trebamo na najinteligentniji mogući način e, preći sa riječi na dijela. Ja sam e, političar, kao što znate, i mislim da je u našem interesu da shvatimo zašto određeni broj e, britanskih građana, 52%, ali isto tako i neki drugi građani u e, drugim dijelovima Europe e, su protiv Europe. Zašto su izrazili takvu zabrinutost, pa čak i bojazni glede Europske unije. Trebamo iz toga izvući pouke, trebamo pokušati shvatiti i odgovoriti na te bojazni građana. Međutim, tim bojaznima postoji i potreba za zaštitom. I tu se sada vraćam na ono što sam rekao čas, na e, onu novu bolju suradnju po pitanju obrambenih i sigurnosnih pitanja. Hvala. Hvala vam gospodine Barnier na uvodnoj e, izjavi. Dame i gospodo, imam nevjerojatno dugačak popis zastupnika koji su se e, javili za riječ, koji bi željeli postaviti pitanje. E, gospodin Barnier je rekao da će prihvatiti popis dakle, od troje i onda će odgovoriti. Tako da ćemo uh, raditi po serijama od troje zastupnika. A ja vas uh, molim da budete što kraći i što precizniji kako bismo bili pravedni i prema ostalim kolegama koji se žele javiti. Počinjemo sa uh, Varunicom Armstrong iz uh, Ujedinjene kraljevine, predstavnicom nacionalnog parlamenta. Dobro, dobar dan svima ja sam ovdje iz doma lordova, da sam iz e, donjeg doma parlamenta bila bi <laughs> jako zabrinuta. No ovdje sam kako bih e, e, raspravila nešto što je rekao gospodin Barnier, ali kako bih vam iznijela i pojedinost izvještaja kojeg je Dom Lordova objavio prošli tjedan. Dakle, ovo je izvještaj o budućim odnosima Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Dakle, mi smo ga nazvali nakon Brexita kako pridobiti prijatelje i pridobiti ljude. Tako da, o tome ću vam govoriti. Izvještaj je vrlo sveobuhvatan i navodi tri glavna područja uz sve ono što je govorio Michel Barrier. Postoje tri glavna elementa u budućim odnosima. Kao prvo, bez obzira na sadašnju nesigurnost, blago rečeno, e, oko sporazuma o povlačenju i e, političkoj izjavi. Dakle, bez obzira na sve to, e, ti dokumenti ipak predstavljaju strukturirani dijalog, mogućnost za strukturirani dijalog i mi smatramo da to trebamo vrlo pažljivo razmotriti i voditi računa o tome gdje je gospodin Barnier stao. To moramo učiniti na način na koji ćemo e, uz samu službenu strukturu uključiti i ljude, njihovu zabrinutost oko budućnosti, brige oko e, gospodarske budućnosti i tako dalje. Jer smatramo da trebamo pronaći um, široku podršku za buduću suradnju. Drugo, malo manje formalno, ali jednako važni načini su suradnja i sigurnost E, te sva ostala u područja u kojima e, Ujedinjena kraljevina neće moći u potpunosti surađivati. No budući da moramo raditi na budućim odnosima, moramo vidjeti na koji način e, možemo uključiti Ujedinjenu kraljevinu te osigurati da predstavništvo Ujedinjene kraljevine u Briselu funkcionira kako treba, iako nismo u potpunosti, eh, iako nismo punopravna članica. Gospođo, molim vas, eh, moram vas prekinuti i zamoliti da se držite vremena. Dobro, želim samo još reći, međunarodno eh, imamo jako puno izazova, a mi smo se našli u ovoj nevolji zbog um, nacionalizma i pogrešne politike. Referendum se dogodio za vrijeme migrantske krize u Europskoj uniji i to nas je pogodilo, ali to je onda samo nadograđivano, iskoristili su i to su iskoristile stranke na um, krajnjoj ljevici i krajnjoj desnici. I stvarno moramo osigurati da zajedno radimo na rješavanju tih problema kako bismo osigurali da demokracija i suradnja sve ono na čemu se Evropska unija temelji i dalje e, cvijeta u budućnosti. Molim vas sve da se držite dvije minute, dali smo dosta vremena našoj e, britanskoj kolegici, ali dobro. A sada zastupnik iz Škotskog parlamenta. Hvala vam. E, znate da mi ne pričamo puno, ali to što kažemo je stvarno bitno. E, imam e, vrlo, dva, vrlo precizna pitanja našem pregovaraču. Ja vam također e, čestitam što ste uspjeli održati disciplinu i jedinstvo u 27 zemalja članica. Stvarno mi je žao zbog Brexita, ali moram priznati da sam i neugodan, da, da, se malo i sramim zbog kaosa u koji je upao Westminster Žao mi je što se morate baviti tim kaosom, i, ali eto, još će to malo potrajati. Imate pravo kada kažete da je izlazak bez sporazuma postao jedna od e, velikih vjerojatnosti u protekla 24 sata. Meni je stvarno žao e, zbog toga. Mi smo već, i moji kolege smo govorili da u slučaju e, Mm, izlaska bez sporazuma, mi želimo zadržati sva prava na e, naše građane. Jako puno građana će se naći u problemima u svom svakodnevnom životu i mi moramo osigurati pravnu sigurnost i neka jamstva. Zatim što se tiče financijskih odredbi, vi ste govorili o prijedlozima za strukturiranu suradnju u području e, obrane, ali e, isto vrijedi i za financijsko sudjelovanje Ujedinjene kraljevine u budućim programima Europske unije. Znam da to još uvijek nije riješeno u komisiji i e, zemljama članicama, ali možda ako nam možete to malo rasvijetliti što nas očekuje u budućnosti, ako budemo uopće došli do takvih pregovora. Hvala vam, Alan. A sada riječ ima gospođa Biro iz Rumunjske. Izvolite. Hvala vam kao prvo što ste organizirali ovaj e, međuparlamentarni sastanak. I dopustite mi da se zahvalim gospodinu Barnijevu na njegovom, na stvarno odlično odrađenom e, poslu. A sada ću govoriti na rumunjskom. E, glavni cilj nam je svima da e, Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije uz sporazum, te da se nakon toga definira vrlo specifičan odnos između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Moramo raditi na jedinstvu 27 zemalja članica e, i temeljeći se na glavnim elementima Europske unije. Poštujemo želju Ujedinjene kraljevine, učinak Brexita će biti e, značajan i politički i gospodarski gledano, ali e, moramo se osloniti i na sudjelovanju Ujedinjene kraljevine u europskoj sigurnosti. Mislim da se u području sigurnosti i obrane možemo naći negdje na e, sredini i to na temelju zajedničkih interesa i zajedničkih vrijednosti. Rumunjska će podržati osnaženo partnerstvo u um, vanjskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici i fokusirati se na strateške interese Europske unije. I smatram da ćemo imati čvrsto bilateralno partnerstvo koje će se temeljiti na tim uh, načelima. Evo, Mišel, izvolite, možete odgovoriti na prvi krug pitanja. Prije svega za gospođu Viro. ovo što vi želite u ime vaše zemlje koja ima dosta, dosta ključnu poziciju u tom dijelu Europe i to što kažete dobro ilustrira ovaj problem baš kao što sam rekao gospođo Armstrong mi želimo i to je bila bit mog govora do sad mi želimo, to je naš zajednički interes, da imamo strateško partnerstvo sa Ujedinjenim kraljevinom. I imamo sastojke, elemente, okvir za to u toj političkoj izjavi. I nije nije to kontradiktorno, kontradiktorno sa time da bilateralno Rumunjska, Njemačka, Francuska ili neka druga zemlja, Estonija, Litva, već sada uspostavljaju bilateralnu suradnju sa Ujedinjenom kraljevinom. Ona će se nastaviti i vezano za politike, i vezano za programe, i vezano za kapacitete. I na kraju krajeva i e, tu je i suradnja u okviru NATO-a. Dakle, nisu sve zemlje članice NATO-a, ali one koje jesu nastavit će svoju suradnju u okviru NATO-a sa Ujedinjenom kraljevinom. Naime, to je ključno i za budućnost samog NATO-a. E sada, kako organizirati odlazak Ujedinjene kraljevine jer on želi izaći. Kako organizirati da ona sudjeluje u operacijama, da dade svoje mišljenje vezano za operacije i programe Europske unije. I gospođo Armstrong, ja moram reći istinu. Nije ista stvar biti unutar Unije kao i biti izvan Unije. Dakle, ne može biti situacija ista kao i prije, niti u jednom području. Dakle, potrebno je pronaći druge oblike i druge e, okvire suradnje. Ja sam e, govorio o strateškoj suradnji i govorio sam o pet instrumenata, o pet alata i ako već to uspijemo ostvariti, već smo zajamčili politički i strateški dijalog između nas i Ujedinjene kraljevine. Ali postoji posljedice, gospođa Armstrong. Vaša je zemlja odlučila napustiti Evropsku uniju, zajedničko tržište, carinsku uniju. Za sada i do sada. Dakle, vi također napuštate 150 međunarodnih ugovora ispričavam se, 750 e, međunarodnih e, ugovora. Dakle, s mehaničke strane, s pravne strane, vi napuštate te ugovore, Eurotom, Euratom, e, mnoge trgovinske sporazume. To je mehanička posljedica napuštanja Unije. Neću govoriti o ovome što se upravo događa u Jedinjenoj kraljevini, o političkoj stramputici, slijepoj ulici u kojoj se trenutno nalazi politika u ovom trenutku. Dakle, to je nešto što je vjerojatno i dublje od samog pitanja Brexita. Ja mislim da nije isključivo pitanje Brexita ili sporezuma pred nama ili backstop, odnosno zaštitni mehanizam u Irskoj, nije ono što je prodrmalo e, scenu. To je kriza koja koja postoji u zemlji. Evo slušao sam kolegicu Alion Marie, ja sam razgovarao, to jest slušao sam i rasprave koje se vode vezano za budući ekonomski model koji Unija želi odabrati ili za naše mjesto u svijetu i tako dalje. Dakle, sve je to ono o čemu će Ujedinjena kraljevina u budućnosti morati razmišljati. Za drugog govornika, da, ja poštujem parlamentarnu raspravu u Velikoj Britaniji, odnosno Ujedinjenoj kraljevini. Ta rasprava je veoma, veoma stimulirajuća, ali i dalje se držim svojeg stajališta. Meni je jako žao zbog Brexita. U mojem stajalištu i mojim riječima nećete nikada naći ni jednu riječ poniženja, agresivnosti ili bilo kakvog osvetničkog duha. To je apsolutno protivno mom, mom duhu. Ali sada je trenutak da preuzmete svoju odgovornost. A odluka Europskog vijeća od prošlog tjedna upravo to želi reći, upravo to želi prenijeti. Ona otvara put, e, otvara put Ujedinjenoj kraljevini da preuzme svoju odgovornost ili prihvatite ovaj sporazum kako bi razvod bio uredan i taj je, taj je sporazum jedini mogući budući da se on temelji na pravnim, objektivnim temeljima ili neće biti sporazuma i vi odlučujete izići bez sporazuma. Dakle, to je odluka Ujedinjene kraljevine. To je njezina odgovornost. Njezina odgovornost ako odluči izaći bez sporazuma, bez dogovora. Ili ćete odlučiti e, da zatražite dodatni rok za pregovore, ali ćete nam objasniti zbog čega to tražite. Da li je to zbog novog referenduma, da li je to zbog novih e, e, političkih da li je to zbog novih nacionalnih izbora, da li je to možda zbog nekih novih političkih struktura i e, e, povezanosti. Dakle, ako tražite produljenje, to se treba opravdati, odnosno morate nam objasniti zašto tražite produljenje roka. S time da vam ne moram spominjati da morate organizirati europske izbore u Ujedinjenoj kraljevini u svibnju. To je obvezno. Također, ste postavili, gospođo, pitanje vezano za financijska pitanja, financijske uredbe. To naravno ako ne bude, ako, budemo imali no deal, ako, ako iziđe e, Ujedinjena kraljevina bez sporazuma, je li to bilo pitanje? E, ako dođe do sporazuma i do dogovora, onda će obveze, zajedničke obveze za 4,5 milijuna osoba. Dakle, morat će se sve one odredbe koje proizlaze iz financijske uredbe ispoštovati. Dakle, upravo zato smo u financijsku uredbu unijeli prijelazne odredbe. Ako ne bude dogovora, onda ćemo imati jednu drugčiju atmosferu. Jer ako nemamo dogovora, to isto, istovremeno znači da nemamo povjerenja. Bez dogovora no deal znači izostanak i nestanak povjerenja. Mislim da nam je potreban deal, odnosno dogovor, radi budućih odnosa. I u tom slučaju Naime, vašoj zemlji će biti potrebni nekakvi odnosi s nama i nama s vama neće puno mjeseci proći prije nego što Ujedinjena kraljevina zatraži e, da ponovno otvori pregovore recimo o e, sporazumu o slobodnoj trgovini ili nekakvom sporazumu o prijevozu, o prometu. Ono što želim reći jest da u tom slučaju pitanja Brexita će opet biti prisutna ovdje. Irska, financijska uredba, e, financijske obveze Ujedinjene kraljevine koje su pravne obveze i na kraju pitanje građana građana. Dakle, mi ćemo ponovno postaviti ta pitanja. Ako ne bude dogovora, ako nas Ujedinjena kraljevina od, nas zatraži da razgovaramo o trgovinskim sporazumima ili o zaštiti prava tih građana, opet ćemo se vratiti na ista pitanja iz Brexita. Sljedeći krug, kao prvo gospodin Salafranka, gospodin Angel iz e, Luksemburga i gospodin Front. Dakle, svi zastupnici Europskog parlamenta, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja se također pridružujem riječima predsjednika komisija u ime kluba zastupnika europskih pučana. Mi stvarno želimo zahvaliti na vrlo odgovornom i vrlo teškom radu u ovom sve kompliciranijem svijetu sa u takvom kontekstu, gospodine Barnier, htio bih vam postaviti pitanje ne samo o uvjetima potencijalnog budućeg sporazuma, već ono što nas danas brine je što će se događati od danas do 12. travnja. Ako ne budemo imali sporazum i Velika Britanija izađe bez sporazuma, što će se dogoditi sa računom koji je trenutačno na stilu, na stolu? Druga mogućnost bi bilo da nakon jučerašnjeg glasanja da se ponovno otvori mogućnost prihvaćanja sporazuma i treće ako dođe do te mogućnosti E, da Ujedinjena kraljevina ostane u Carinskoj uniji, bismo li onda morali ponovno pregovarati o novom sporazumu ili bi vrijedili temelji sadašnjeg sporazuma? Bili sadašnji sporazum onda mogao e, poslužiti kao temelj za nove sporazume, zato što pregovori o bilo kakvom novom sporazumu bi opet trajali jako puno. Hvala vam gospodine predsjedniče. Thank you, Hvala Ignacio. A sada riječ ima gospodin eh, Agnel iz eh, Luksemburga. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti gospodinu Barnijevu koji je oduvijek davao veliku važnost, ali isto tako posvetio dosta vremena u razgovoru sa e, nacionalnim zastupnicima. Već tri puta je bio kod nas u parlamentu u Luksemburgu i to je pomoglo ne samo nama zastupnicima, više isto tako i javnom mnjenju, jer e, su na taj način i naši građani bili upućeni u to da Europa nisu samo gospodarska pitanja, već Europa je unija koja se se i za njihova prava. Upravo zahvaljujući ovim pregovorima i vašem prisustvu, mnogi europljani su uspjeli shvatiti što bismo mogli izgubiti da nemamo Europu. Vaš način rada je sigurno omogućio jedinstvo 27 e, država članica. Želim insistirati na tome i želim, se želim vas pitati E, koji bi rizik postojao ako tih 27 država članica više ne budu ujedinjene, odnosno što učiniti kako bi to jedinstvo i dalje postojalo u budućnosti i na kraju u okviru pregovora o budućim odnosima sa Ujedinjenim kraljevstvom znate li koji će elementi biti osjetljivi i koji bi mogli ugroziti jedinstvo 27 država članica Europske unije. Zaključno želim reći da metoda Barnijeja koja je metoda zapravo potpune transparentnosti je dobra metoda koju trebamo zadržati i za buduće pregovore u svim aspektima Europske unije. Hvala. Hvala. A sada kolega gospodin Freund iz Austrije, iz Europskog parlamenta. Hvala vam. Na samom početku, gospodine Barnier, želim vam zahvaliti na izvanrednom poslu kojeg ste odradili. Kada ste počeli, sigurno niste mislili da ćete ovdje biti 2. E, travnja i da ćete nam e, objašnjavati što se trebalo dogoditi 29. ožujka. Nakon drugog glasanja u britanskom parlamentu, i to sad govorim u oči mogućeg četvrtog glasanja u britanskom parlamentu. Dakle, već sam tada rekao i sad ponavljam da mi nije jasno kako je legitimno glasati četiri puta na istu temu u parlamentu u razdoblju od dva mjeseca. I isti političari koji podnose prijedlog uh, tri puta istovremeno odbijaju mogućnost drugog referenduma i to tri godine nakon što su ljudi glasali to je sigurno povezano uh, s tome što uh, se konzervativci boje uh, sudjelovanja na izborima to znači da bi se laboristi vratili u ovaj dom i osnažili socijaldemokraciju u ovom parlamentu ne znam da li se slažete s tom mojom e, tvrdnjom. I ovo je posljednji puta da govorim na sastanku odbora za vanjske poslove. Želim zahvaliti i Davidu na odličnom i nepristranom e, radu u ovom odboru. Ja sam u ovom odboru, otkako si ti preuzeo predsjedanje odborom, i stvarno želim svima vama sve najbolje i nadam se da ćete nastaviti raditi za snažnu, e, sigurnu i zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Hvala. Äh, da, gospodine, znam da je ovo zadnji sastanak. Hvala vam na ovako ljubaznim riječima. A sada ćete E, čuti e, jedno drugačije britansko stajalište, Lord Kittel iz e, Doma Lordova. Hvala vam gospodine predsjedniče. Iznenađen sam kako ste nas lijepo prihvatili danas. Moram priznati da sam se malo bojao kad sam dolazio. Demokratska mašinerija je vrlo osjetljiva, a budući da trenutačno kod nas ne funkcionira, vjerujte mi, ovo je stvarno ta je situacija stvarno bolna i nosimo puno ožiljka. E, ne znam da li baš mogu išta dodati analizi koju možete pročitati na, e, BBC, na BBC-u. E, pažljivo sam slušao gospodina Barnjeja i razmišljao zapravo o tome koliko nam je posla još potrebno, samo srednjeročno gledano, kad je riječ o razvoju odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. A i kad je riječ na razvoju Europske unije same po sebi, zato što e, treba analizirati i zašto je došlo do toga da je 52% birača u Ujedinjenoj kraljevini glasalo za izlazak kako bi se takvo što izbjeglo u drugim zemljama jer ako se ne budu ti problemi analizirali biti će problema i drugdje u Europskoj uniji. Drago je da ste uključili i nacionalne parlamente u ovaj proces, zato što e, većina za većinu odluka je potrebno jednoglasno e, glasanje. I dakle, o ovom se neće glasati e, kvalificiranom većinom. No, dugoročno gledano, cilj svih zastupnika je osigurati mir i e, prosperitet za građane ili u slučaju Doma Lordova za naše sunarodnjake. Drago mi je e, da danas vidim da su ovdje i predstavnici Norveške Norveška naravno nije zemlja članica Europske unije i ja se nadam da će se i nas pozivati u budućnosti da sudjelujemo u radu ovog foruma. Stoga se, jer se ovdje osjećam stvarno ugodno i vrlo europski. Vrlo se često pogrešno uh, citira gospodina Churchilla, jednog od našeg velikih evropljana. On je uvijek rekao da je sastanak najbolji način uh, da se ide naprijed. Hvala. Uh, evo, Mišel, izvolite, drugi krug pitanja souriez, euh, Lord Kinol, quand vous la... E, smiješite se, Lordi Kinol, kada e, spominjete Norvešku iz dva razloga. E, prije svega, Norveška je odabrala ne biti članicom Europske unije, iako joj je to predloženo, što više pregovori, pristupni pregovori su se vodili, ali ona je, iako je nije članica, ona je odlučila biti članicom jedinstvenog tržišta. I to nije tako loše, jer njezino tržište nije autonomno, nacionalno, već je to tržište koje sudjeluje, koje doprinosi snazi jedinstvenog europskog tržišta. Ja čak i imam diplomatskog, sam, čak sam razgovarao sa diplomatskim predstavnikom Norveške i s njim sam u kontaktu već desetak godina. On je tu među nama. Dakle, Lord Kennel, vi ste nam baš kao i gospodin Freund eh, govorili o tome koliko s kojim teškoćom se vode političke rasprave u Ujedinjenoj Kraljevini. Ja te poteškoće sada neću komentirati, niti ću komentirati eh, britanske procedure koje poštujemo, iako nas mogu iznenaditi. Kao što je gospodin Freund rekao, dakle imamo više tih eh, uzastopnih glasovanja koje se događaju, a to sve još uvijek možda nije gotovo. Mene su obavijestili da će se možda održati nova serija indikativnih glasovanja nakon nakon ovo tjednih glasovanja, dakle sam proces nije gotov i vodimo račune što se s time događa. I dok god postoji šansa, dok god postoji mogućnost da poštujući britansku političku debatu, da sami Britanci preuzmu svoju odgovornost za sporazum, ovaj sporazum, mi moramo biti otvoreni toj prilici, toj šansi. Ali ova kriza je ozbiljna, baš kao što sam rekao, kao što je rekla malo prije gospođa Armstrong i nitko se ne može veseliti toj krizi. Niko se ne može veseliti onome što se događa u Ujedinjenoj kraljevini. Lord Kennel. Da, potrebno nam je energija bez obzira na okolnosti. Ako se sve dobro završi, pokrenut ćemo nove pregovore i to što je prije moguće. I spremni smo za to, Lordi Kennel. Spremni. Evropska komisija će preuzeti odgovornost da u ime Evropske unije vodite pregovore vezano za sva područja o kojima je riječ u ovom tekstu tu imamo 12 e, e, paralelnih tablica e, za pregovore. Dakle, opće uprave su spremne. Spremni smo vijeću i parlamentu ponuditi mandate za pregovore u skladu sa političkom deklaracijom, sa političkom izjavom i a, tih 10-12 tablica za pregovore. Što prije ćemo raditi na tom? Oni se odnose na sva područja, na trgovinu, na suradnju u prometnom području, na pravosudnu i pravnu suradnju, zatim obranu i sigurnost. vremena će biti malo ako se prijelazno razdoblje produlji, onda ćemo imati tri ili četiri godine, ali tri, četiri godine je također kratko ako pogledate koliko je vremena bilo potrebno za pregovore e, sa Japanom ili sa Kanadom, ali u svakom slučaju mi smo spremni za te pregovore. Osim toga, Lorde Kennel, i ja sam rekao, malo sam prešao e, svoju ulogu pregovora, ali ja nisam tehnokrat, ja sam političar, ja sam rekao i da e, trebamo i mi a, izvući pouko iz Brexita. Nije kasno, treba saslušati građane, treba imati, na umu ono što ih muči. Dakle, to je jedna lekcija koja je jako važna za europske izbore i jedna važna lekcija za sve buduće odgovorne osobe u Europskoj uniji. E, ja zahvaljujem i gospodinu Anželu na svim riječima. Mi ćemo nastaviti raditi na toj metodi. Mislim da bi ona mogla biti korisna i u drugim okolnostima. Naime, to jedinstvo nije palo s neba. To je volja čelnika država i vlada i to svih, luksemburških i drugih, zato što su svi imali osjećaj koliko je taj trenutak težak. Bili su svjesni težine trenutka. Ovo što se događa sa Brexitom, zatim novo stajalište i novi stav Amerike prema Europi, SAD-a prema Europi, zatim novi mediteranski kontekst, geopolitički mediteranski kontekst, Libija, Sirija, zatim rusko-kineski odnosi, sve to stvara osjećaj ozbiljnosti trenutka. I više nego u prošlosti, meni se čini da smo svjesni važnosti toga da budemo zajedno. Zajedno kako bismo se uhvatili u koštac sa tim izazovima, što je svakako bolje nego pojedinačno. E, meni je žao što je e, Ujedinjena kraljevina odlučila se izolirati umjesto da bude solidarna. Mi smo odlučili ostati solidarni. I naravno spremni smo promijeniti ono što treba promijeniti u Europi. A što se tiče budućnosti i jedinstvo budućnosti, ako zadržimo tu metodu, a ona je ključna za povjerenje, onda se jako ne brinem. Da, bit će rasprava, bit će razilaženja, jer 27 država članica nisu sve podjednako bliske Velikoj Britaniji u, smislu, u kulturnom smislu, u političkom smislu, nemaju svi interese koji se približavaju. Ali što je zapravo bitno? E, bitno je zadržati e, cjelovitost, e, cjelovitost jedinstvenog tržišta. Prije neki dan sam razgovarao sa novinarom Sky Newsa i on mi je rekao Eh, niste li, previše kruti? Eh, postavio mi je pitanje vezano za ustupke Europe. Ja sam mu objasnio da mi nismo u ovim pregovorima, da nismo u običajenim trgovinskim pregovorima. Ovo nije cjenkanje. Mi se ne možemo tu cjenkati, ne možemo se, mi ne možemo kompromitirati naše jedinstveno tržište. I Britanci to jako dobro znaju, zato što su 44 godine s nama stvarali to jedinstveno tržište. Dakle, jedinstveno tržište je razlog zbog kojeg nas poštuje američki predsjednik ili kineski predsjednik to nije samo područje slobodne razmjene. Radi se zapravo o integriranom ekosustavu koji uključuje norme, koji uključuje standarde, certifikate, zajedničke propise, zajedničku nadzora, a iznad svega toga je i zajednički sud. Dakle, ne možete biti jednom nogom unutra, a drugom nogom vani. Dakle, treba se poštovati disciplina, a istovremeno ćete imati povlastice toga. Evo, to sam htio objasniti Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, kada je riječ o tom pitanju, pa to je u interesu njemačkih, luksemburških i svih drugih poduzeća Europe. Dakle, kada smo odbili smo odbili dio britanskog sporazuma kada su od nas zatražili da dobiju povlastice, ali da nemaju nikakve obveze kada su rekli da mogu birati, kada da, žele birati vezano iz tih sporazuma. Rekli smo da ne može, zato što to nije pošteno prema našim poduzećima koji poštuju pravila, a zahvaljujući tome imaju, uživaju povlastice. Dakle, nije to niti dogmatizama, nije ni krutost. Ta, ti pregovori su proces izlaska neke države. I naravno da nećemo dovesti u pitanje e, same sebe, da nećemo e, riskirati da se Europska unija i naše tržište učini krhkim. E, gospodin Salafranka, ja sam malo prije odgovorio na pitanje vezano za proračun. Dakle, to će pitanje i dalje biti na stolu. Dakle, ako nemamo, ako ne bude dogovora, za sve buduće pregovore s nama koje će Britanci doželjeti, taj, taj, taj problem će ostati na stolu. Dakle, financijska uredba, to će biti problematično i morat ćemo pronaći neki drugi temelj za povjerenje. Temelji sporazuma koji imamo ostaje na snazi. Mi smo s pravne strane pokušali učiniti sve što je moguće. Koristili smo elemente tog sporazuma, ali neće biti mini dila, mini dogovora. Ako ne bude dila, ako bude no deal, ako nema sporazuma, ako se svako povjerenje prekine, tu će biti naravno jako puno turbulencija u Ujedinjenoj kraljevini, ali i kod nas, a na to smo spremni, ako se nakon toga Britanci ponovno jave i požele razgovarati o novim temama, onda ćemo to morati učiniti samo temeljem novog ponovno izgrađenog povjerenja. Dame i gospodo, ja vam samo želim reći do samog kraja, jer do kraja još uvijek nismo došli. E, ja samo mogu reći da je e, strpljenje Evropljana na samom rubu, ali ja još uvijek imam malo strpljenja, ali do samoga kraja ja ću se, ja ću se nadati da će britanski parlament e, učiniti pravu stvar, a to je ratificirati ovaj sporazum. Možda će od nas zatražiti da izmijenimo političku deklaraciju, a možda će zatražiti da se ona poboljša, da se izmijeni, to je moguće. Sve je to moguće možemo unijeti više ambicija u, bilo koje područje te političke izjave, političke deklaracije. Ali nadam se da nakon toga neće ponovno tražiti da se na stol iznosi sve ono o čemu smo pregovarali unatrag nekoliko godina, jer je po meni jedino ovakav dogovor moguć. Thank you, Michelle. It's... Uh, Hvala lijepo, Michel. Dakle, budimo mirni i nastavimo dalje. Imamo još puno vremena i pratimo što se događa u britanskom parlamentu vrlo pažljivo. Sada dolazimo do sljedeća četiri govornika, sad smo prešli na četiri, je li vam to u redu? Charles Stanok, gospodin Bize, gospodin Nart i gospodin Kovač. Hvala vam, gospodine Charles. Ja predstavljam manjinu koja u okviru konzervativaca je proeuropska. Slažem se, Michel, sa vama. E, Brexit je bio vrlo sebičan i destruktivan proces, a pritom vrlo destruktivan. Ali e, Ujedinjena kraljevina ima sigurnosni e, suficit, mi smo nuklearna sila, imamo učinkovitu vojsku, poseban odnos sa SAD-om, veze sa zemljama Commonwealtha. Tako da Mm, to je dio e, arhitekture u, e, i Evropska unija je, unija e, je zapravo dio te veze i to što to prekidamo je stvarno žalosno. Prošli tjedan smo vidjeli da se zatvorila baza nafora Atlante u Londonu, a to je stvarno bio jedan primjer vrlo o, uspješne operacije u borbi protiv piratstva. U proteklih nekoliko godina sam e, zagovarao to da Evropska, da Ujedna kraljevina ima mm, blizak odnos sa 27 zemalja članica, da također sudjelujemo u radu e, odbora za trajnu sigurnost. No, ništa od tih ideja nije prošlo. Trenutačno nemamo pojma kako će e, Brexit završiti nakon jučerašnjeg glasanja. Možda ćemo imati glasanje broj četiri, ne vjerujem da gospođa May ima potrebnu podršku. A ideja o drugom referendumu, e, pazite, to je bila ideja koja je dobila najveću potporu i mm, nije prošla za par glasova. Moramo dakle se baviti sigurnošću i to ne samo vanjskom već i unutarnjem. Ujedinjena kraljevina uživa u sigurnosti koju pruža Schengenski informacijski sustav, e, Eurojust, Europol, Europski uhidbeni, nalog i tako dalje. Sve je to puno lakše ako imamo sporazum. Kako ćemo e, kako će Ujedinjena kraljevina imati pristup svim tim bazama podataka ako izađemo bez sporazuma? Hvala. Sada Jean Bizet iz Francuske, izvolite. E, hvala predsjedniče. Ja bih i kao mnogi među nama e, želio zahvaliti Mišelu Barnijevu na radu i na angažmanu. A nakon toga imam jedno pitanje koje se e, vezuje za jedno od posljednjih indikativnih glasovanja o Carinskoj uniji jučer. Ako sam dobro shvatio, to e, to glasovanje o Carinskoj uniji razlikuje se o o onom, prethodnom dokumentu gdje se ne spominje zaštitni mehanizam. E, dakle, vi ste rekli, gospodine e, Barnje, da je e, jedinstveno tržište nešto što je jako važno. Ekonomija ima vrijednosti. I ako se želio bih se referirati na kraj seminara Čekersa iz srpnja. Dakle, naši britanski prijatelji su zamislili da nakon njihovog izlaska iz Unije, da će provesti dumping, višestruki dumping. I ako to povežem sa izjavama državnog tajnika za vanjsku trgovinu, američkog državnog tajnika, gospodina Eitzingera, koji je predložio našim engleskim prijateljima eh, da, dakle, sporezum e, vezan za poljoprivredne proizvode, to bi ih e, obvezalo da izmijene europske norme i europske standarde kojima su sada obvezatni. Dakle, e, da se jučer glasovalo o Carinskoj uniji, i da je prošla, bi li to Evropska unija to prihvatila, a da nije prihvatila, ne bi li na taj način izazvala jednu nelagodu kod kod britanskih e, kolega i ne bi li to zapravo išlo na ruku e, no dealu do kojeg bi u konačnici i došlo. Hvala. Sljedeći je Javier Nart. Hvala ti David. Ja se slažem e, sa svim zabrinutostima koje smo danas čuli od strane proeuropljana iz Ujedinjene kraljevine. No ono što čujemo je stvarno surrealno i potpuno suludo da dve minute pred ponor, dakle osam dana ranije, mi govorimo o budućnosti projekata. Imali smo dvije godine i u, politič, i u britanskom političkom kaosu, zbog tog kaosa, e, nalazimo se u vrlo nepovoljnoj situaciji. Bojim se da ćemo na kraju potonuti i jedni i drugi. To je ono što mene brine. Ovdje nije na kocki Ujedinjena kraljevina, ovdje je na kocki Europska unija. E, alternative su jasne, nećemo imati novi sporazum, ali morat ćemo imati nekakav sporazum. A tu imamo dvije nepoznanice. Izbori u Velikoj Britaniji, uz kakve e, planove ako žive u ovakvom kompletnom kaosu i nisu iz njega uspjeli izaći u dvije godine. Druga opcija, produljenje. To tek stvara kaos u Europskoj uniji. Prvo, zbog toga što će morati sudjelovati na izborima za Europski parlament, tako da ćemo imati jednu krasnu situaciju u kojoj će 10% zastupnika Europskog parlamenta stvarati zakone, podržavati zakone ili se time protiviti, a zapravo nisu u tome. Dakle, unutra su, a vani su. Imaćemo povjerenika koji će biti iz Ujedinjene kraljevine, a oni zapravo ne žele biti u Europskoj uniji. Iskreno, ovo je nešto strašno. Ovo je potpuno proturječje i oksimoron. I to bi moglo značiti i dovesti do potpunog kaosa Europske unije. A osim toga to je iznimno opasno. I na kraju, da zaključim, strašno me brine da um, pokušavajući spasiti taktiku da će nam propasti strategiju. Farage je rekao e, da želi završiti sa Europskom unijom, a nitko od nas ne shvaća da e, Brexit može značiti i jednu vrlo opasnu krizu u cijeloj Ujedinjenoj kraljevini i tu poneprije mislim na Sjevernu Irsku na Škotsku i na Škotsku. Hvala vam, e, a sada riječ ima Miro Kovoć, izvolite. Hvala vam. Na samom početku e, želim se zahvaliti gospodinu Barnijevu na savršenom radu koji obavlja u ime Europske unije. Ironija povijesti je ta da prije 50 godina jedan drugi Francuz, general de Gaulle, se usprotivio e, ulasku Velike Britanije na jedinstveno tržište, a sada ponovno jedan Francuz radi na pregovorima izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Ali mi vrlo dobro znamo da vi želite da e, Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. To je razlika. Mislim, poštovane kolege, da je dobro što ste naglasili ovu ideju koja stoji iza Brexita, a to je slabljenje Europske e, unije. Ideja je da se pokaže da je moguće živjeti bez Europske unije. Ja sam optimista i mislim da smo mi vrlo dobro e, dokazali da e, je postojanje Europske unije neupitno, ali želim postaviti sljedeće pitanje. Postoji li određeni rizik da neki slijede isti taj model Brexita ako se pokaže da Velika Britanija ipak funkcionira i bez Europske unije. Hvala. hvala ti. Možda možemo kasnije još jedan krug ili da odmah pa onda prođeš kroz sva pitanja. Pokušat ću biti precizan i jasan. Gospodine Kovač, impresioniran sam vašom usporedbom. Ja sam se angažirao u politiku zahvaljujući generalu de Gaulle i ponusan sam na to. Ali molim vas, nemojte nerazumne usporedbe raditi. Iako član golističke stranke, nekoliko godina nakon odlaska generala de gola, novi francuski predsjednik je predložio, referendumom je predložio glasovanje o pristupanju Ujedinjene kraljevine. Ja sam tada vodio kampanju za pristupanje i nije mi žao zbog toga, zato što smatram da Unija donosi snagu. E, gospodine Kovač, samo želim objektivno konstatirati. Naime, određeni broj političkih političkih e, osoba i političara u svim zemljama koji su e, vodili kampanju za izlazak njihove zemlje iz Europe ili iz Europske unije danas to više ne radi. Evo ja to mogu sad utvrditi i konstatirati. E, mi ove pregovore nismo vodili sa tim ciljem nije bilo nikakve želje e, da se osvetimo, da kaznimo ili da maltretiramo Britance, uopće ne. Ja sam uvijek izbjegavao da u ove pregovore unesem emocije e, ili nešto e, afektivno. Držao sam se pravnih temelja, argumenata i brojke. Dakle, i, i, i držim se toga. Dakle, bez strasti, bez emocija i vrlo jasne brojke. Ali objektivno, baš kao što sam to rekao e, malo prije zastupnicima e, gornjeg doma. Dakle, činjenica da napuštate 750 e, sporazuma, jedinstveno tržište i tako dalje, bit će jako puno posljedica. A, tih posljedica, nitko nije tijekom referenduma govorio o tim posljedicama, međutim, sada to treba uzeti u obzir i te posljedice će trebati provesti, uzeti u obzir realnost. Kao što je rekao Javier Nart, da, moramo se pozabaviti sada i samom Evropskom unijom. Gospodine Nart, svako produljenje, ako bude zatraženo, obvezat će Ujedinjenu kraljevinu da organizira a, evropske izbore u svibnju i svako produljenje je zapravo produljenje tog jednog nesigurnog stanja i to ima i politički trošak i ekonomski trošak i moja je odgovornost da ih podsjetim na to. A nakon toga će to biti odluka evropskih čelnika idući tjedan. Ako se ovo pitanje postavi, ako britanska vlada postavi to pitanje i ako britanska vlada objasni zbog čega je potrebno produljenje, Dakle, moraju postojati objektivni razlozi. Ako je to za organizaciju e, referenduma, je li to za nove nacionalne e, izbore, je li to za organizaciju novog političkog procesa. Možemo zamisliti da je u tom slučaju da im je potrebno više vremena. Ali to nije vrijeme za pregovore. To je vrijeme koje Britancima je interno potrebno kako bi oni međusobno krenuli naprijed u tom svom političkom procesu. Dakle, svako produljenje ima trošak. Ali naravno, tu je prisutan i taj e, paradoks. Dakle, želite napustiti, e, napuštate Europsku uniju, a istovremeno sjedite e, za svim pregovaračkim stolovima unutar Europske unije i sudjelujete u donošenju odluka. Dakle, Ujedinjena kraljevina dok je članica ima sva prava i sve obveze i sjedi za stolom za kojim se pregovara i odlučuje. Dakle, ja se nadam da u ovih nekoliko dana koji, koji preostaju da će se pronaći neki put za usvajanje ovoga sporazuma i nadam se da će se otvoriti ta vrata koja su potrebna da bismo sve ovo priveli kraju. Naravno, što se tiče ovih drugih pitanja, naravno da pratim rasprave koje se vode o Carinskoj uniji. Želim reći da ako Ujedinjena kraljevina zatraži da ostane članica Carinske unije, dakle govorimo o Carinskoj uniji koju imamo, na primjer, sa Turskom. E, to može biti recimo Carinska unija veća od one koju imamo sa Turskom jer možemo uključiti poljoprivredne proizvode. Dakle, u tom slučaju je e, Ujedinjena kraljevina dio naše trgovinske politike vezane za proizvode. Dakle, onda nemamo e, bilateralnih sporazuma sa SAD-om ako u to nije uključena i Europska unija. Dakle, to je put kojim će se ti sporazumi voditi preko Europske unije. A ako nemamo carinske unije, ako imamo recimo sporazum o, slobodnoj trgovini, kao što to i stoji u političkoj deklaraciji, e, onda ćemo morati razgovarati sa Britancima o takozvanom level playing field, dakle o pravilima koje vrijede za sve. Jer te razlike u propisima, naime, dame i gospodo, sporazum o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenoj kraljevini, to će opet biti nešto što će biti iznimno. Mi smo već e, ispregovarali 30 40 e, trgovinskih sporazuma, evo nedavno sa Japanom, onda smo imali Koreju, Kanadu i u svim tim sporazumima smo radili na konvergenciji propisa. Mi smo se nastojali približiti, približiti naše norme i standarde kako bismo mogli bolje trgovati. A sa Britanijom je je suprotno. Dakle, oni su danas u potpunosti integrirani zahvaljujući jedinstvenom tržištu, a sada se udaljavaju. Dakle, postavlja se pitanje što će se dogoditi s tom divergencijom, u što će se ona pretvoriti, hoće li ona ostati nešto razumno, e, kontrolirano, ko će to kontrolirati, možemo li očekivati dumping socijalni, okolišni, fiskalni, e, zatim u pogledu potrošača protiv nas, možemo li to očekivati, naime, nismo mi naivni. Dakle, mi moramo voditi računa da se ta divergencija, da se te razlike na neki način svladaju i da imamo pravila koje vrijede za sve. Evo, pitanje gospodine Telo, kakvog jako dobro poznajem i znam kako on razmišlja. Ne može biti business as usual. Ne može biti, nažalost, situacija kakvu smo imali prije. Nažalost, Stoga moramo znati, moramo pretpostaviti koje će biti posljedice Brexita. Na primjer, ako će Velika Britanija biti uh, promatrač u Kopsu ili u um, PSC-u, mislim da to nije moguće, žao mi je. Također e, moramo voditi račune sa našim, o našim odnosima s drugim trećim zemljama u ovom konkretnom slučaju. I ono što dajemo nekoj drugoj trećoj zemlji moramo dati i, svim trećim zemljama. Dakle, moramo biti realni. Da, potreban nam je sporazum kako bismo imali temelj za povjerenje. I doista mislim da ovo što smo stavili u političku deklaraciju, ovih pet mehanizama za suradnju, nemojmo tražiti više od toga. Za nas su bitnih tih pet mehanizama. O, i, iskreno, Charles, ako primijenimo tih pet mehanizama u dobroj vjeri, u dobroj suradnji, u duhu dobre suradnje, jako puno možemo toga učiniti. I možemo doista prihvatiti i, i, i, taj britanski doprinos na dobrobit u čitavog kontinenta i same Britanije. Hvala vam. Već je 11.30 i povjerenik Han čeka. Stoga, žao mi je, ne mogu dati riječ više kolega. Uspio sam pokriti sve nacionalne parlamente, ali ispričavam se našim zastupnicima. Sigurno će biti još prilika da e, razgovarate sa Mišelom, a dolazi nam i na plenarnu u Strasburu. Nekoliko riječi podrške od nas, Michel. Na kraju, ako jedna e, kraljevina e, odobri sporazum, parlament ima konačnu riječ i mi ćemo morati glasati o tome hoćemo li dati naš pristanak ili ne. A e, AFET će pripremiti vlastito mišljenje na tu temu. Nakon toga ćemo razgovarati o budućnosti odnosa, dakle Europske unije i E, Ujedinjene kraljevine i AFET će biti nadležni odbor, surađivat ćemo sa e, Brexit steering groupom, sve u skladu sa pravilima poslovnika. I dobro, to će biti naša dužnost bez obzira na to da li do sporazuma dođe ili ne. Na kraju dopustite mi da vam zahvalim što ste došli na današnji sastanak. Veliko hvala vama i vašem timu na odličnom e, poslu kojeg ste obavili u proteklih nekoliko godina. Hvala vam i vidimo se uskoro.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 molim sve kolege koji namjeravaju uh, nastaviti svoje razgovore da napuste uh, dvoranu zato što mi moramo nastaviti sa sasankom. Imamo jednu skupinu uh, na samom kraju prostorije ispod slike De Gasperija. Vidim da ste još jako zaposleni. Molim vas. Odlično. Idemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda zadovoljstvo mi je poželjati dobrodošlicu gospodinu Hanu. On je povjerenik za našu e, politiku susjedstva i pregovore o proširenju. Dobro nam došli na ovaj sastanak odbora e, za vanjske poslove zajedno sa mm, predstavnicima iz nacionalnih parlamenta. Pozdravljam povjerenika Hana e, zbog toga što ovo je stvarno rasprava koja dolazi u pravo vrijeme, budući da je e, prošli tjedan u parlamentu usvojio e, izvještaj e, na tu temu. U pregovorima sa zemljama članicama parlament će stajati pri svojem stajalištu, kad je riječ o VFO-u za 21. do 27. I da bi, dakle, ovo trebalo imati dobru financijsku podršku kroz uvjete i tako dalje, odgovarajuće uvjete. Isto tako ćemo inzistirati na uključenju parlamenta u nadzoru provedbe tih instrumenata. Mogao bih mnogo više toga reći o svim raspravama koje su se vodile o politici proširenja. E, od 2014. se jako puno bavimo tim područjem u ovom odboru i nastavit ćemo. Tako da sada ne duljim, pozivam gospodina Hana da nam da svoje uvodne izjave. Ja se nadam da ćemo imati dovoljno vremena za, za pitanja i nastojat ću dati riječ sa što više zastupnika. Hvala vam. Evo ja ću govoriti e, njemački. Kao prvo, hvala vam što ste mi dali e, priliku da vam se obratim u ovom e, formatu i drugo, <laughs> znam da ste već imali vrlo e, intenzivnu raspravu o Brexitu. Ne znam hoće li ova rasprava biti jednako intenzivna, no u svakom slučaju ovo je važno, no možda nije toliko hitno poput recimo uh, Brexita i slučaja u britanskom parlamentu. Moj se, ja sam zadužen za uh, područje, za politiku proširenja i politiku susjedstva. I u oba slučaja ili izvozimo stabilnost ili uvozimo nestabilnost. A opravdanje za to leži u tome što i na Balkanu i u susjedstvu da je razina bogatstva mnogo niža nego u Europskoj uniji. E, recimo, zamislite samo situaciju Poljske i Ukrajine. Početkom 90 je ta razina bila otprilike jednaka, a danas e, Poljska ima e, pet do šest puta e, višu e, bolju zapravo e, situaciju nego Ukrajina. Sličnu situaciju vidimo i na Balkanu te, na te u jugoistočnom susjedstvu. Tako da naša strategija ili zapravo naša vizija jest da stvorimo određenu razinu bogatstva i blagostanja kako bismo smanjili te nejednakosti jer je to konstantan problem i nastavit će biti problem i to posebice e, u našem istočnom susjedstvu, a pogotovo u južnom susjedstvu. Tamo se procjenjuje da 20 milijuna izbjeglica i e, raseljenih ljudi Dakle, da 20 milijuna ljudi još uvijek nije stiglo do svog e, konačnog odredišta. To su ljudi koji se premještaju iz zemlje u zemlju. To naravno sve proizlazi iz sukoba u Siriji, ali i e, iz Libije, iz Ukrajine, te e, u nešto manjoj mjeri iz regije Južnog Kavkaza. Tamo žive zajedno različiti narodi koji bi željeli živjeti negdje drugdje no postoje i oni koji žive u tom području i koji gledaju prema Europi, vide više razine dohotka i bolju, e, bolji standard života. I stoga je naš strateški cilj potaknuti gospodarski razvoj, ali istovremeno osigurati da pravna situacija, da e, vladavina prava u tim zemljama bude osigurana. Tako da što budemo e, uspješniji u dovođenju ulagača i tvrtki u te zemlje, e, te što budemo uspješniji u poticanju trgovine sa tom, s tim zemljama ili da se tamo uspostave recimo tvrtke podružnice, to će imati puno bolji utjecaj na kvalitetu života u zemljama, ali to će unaprijediti i pravni sustav. Ako imate dobar i čvrst pravni okvir, to je ključno za tvrtke koje žele otvarati podružnice na novim tržištima i koje e, se žele seliti u druge zemlje. To su e, temeljna načela E, i dakle na njima radimo sa različitim razinama intenziteta. Na najvišoj razini se to može učiniti tamo gdje su naši partneri potencijalni budući, e, buduće članice Europske unije, zato što je jedan dio pregovora podrazumijeva da utječemo na to i pokušamo e, dovesti do toga da e, se stvarno situacija u zemljama unaprijedi. Zatim, e, naš drugi snažan partner su zemlje koje imaju sporazum, sveobuhvatni sporazum o pridruživanju. To su Moldova, Gruzija, Armenija i tako dalje. A onda imamo i druga, druge vrste dogovora, e, pardon, sporazuma s obzirom na različite e, razine suradnje. E sada, ako analiziram e, generalnu sliku i onda se koncentriram posebno po regijama, rekao bih da u zemljama Zapadnog Balkana smo ostvarili značajan napredak. Ja uvijek tražim to da imamo duži okvir kada gledamo, kada ocjenjujemo napredak. Zato što ponekad e, se dogode i koraci unatrag. No u principu kada gledate e, gospodarstvo, e, vladavinu prava, ipak se kroz godine vidi napredak. Isto vrijedi i za sve ono što se odnosi na procese pomirenja. Trenutačno je došlo do zastoja u dijalogu između Prištine i e, Beograda. Ja se nadam da ćemo to uspjeti riješiti. Rješenje tog problema i cilj potpisivanja obvezujućeg sporazuma između e, te dvije zemlje Dakle, sve je to osnovni preduvjet za pokretanje regionalnih projekata. Da bi se ti projekti pokrenuli, potrebno je e, definirati buduće odnose tih zemalja. E, u principu smo ostvarili već značajan napredak, no ponekad kada dođe do zastoja ili problema, onda je prirodna reakcija da oni koji su odgovorni podignu telefonsku slušalicu, e, nazovu koga treba te razgovaraju o tome kako riješiti. I sada, čak i tako nešto se prije nekoliko godina ne bi moglo dogoditi, došlo bi do nasilja. Tako da recimo, evo, već i tu se vidi napredak. Još jedan dobar primjer e, koji se temelje na našoj strategiji za zemlje Zapadnog Balkana, koju smo predstavili prije točno godinu dana, Rekli smo da ćemo prihvatiti novu zemlju članicu isključivo ako je ta zemlja e, članica riješila svoje bilateralne probleme. Zato što smo tu iskoristili e, svoje iskustvo iz prethodnih e, procesa pristupanja, ne želimo uvoziti te sukobe u Europsku uniju. Zatim kad govorimo o Sjevernoj Makedoniji i njezinim odnosima sa Bugarskom, te e, spor oko imena koji traje već desetljećima, i to smo eto napokon uspjeli riješiti. I sada jedina zemlja u području koja nema otvorene i sad je to zapravo zemlja E, jedina zemlja u tom području koja nema otvorene bilateralne probleme s drugim susjedima, za razliku od svih ostalih. Tako da vidite e, dinamiku tog područja. Ono što je ovdje najbitnije, sad se tu obraćam kolegama iz e, zemalja članica, moramo imati na umu dugoročnu perspektivu. U komisiji ćemo krajem svibnja predstaviti naš godišnji izvještaj o napretku, o situaciji u pojedinim zemljama članicama u toj regiji, ali i u Turskoj. Očekujem da na temelju onoga što smo e, do sada e, analizirali, da ćemo dati preporuku za Sjevernu Makedoniju, ali i za Albaniju da bi te dvije zemlje trebale ući u pripremnu fazu e, za pregovore o pristupanju. Dakle, to ćemo učiniti službeno i to posebice nakon službenih, e, pardon, nakon pozitivnih razvoja u Sjevernoj Makedoniji. Mislim da je to stvarno e, dobro. Prije godinu dana smo imali vrlo pozitivno stajalište od strane 25 do 26 zemalja članica na tu temu. A sada je napokon i taj spor oko imena e, uspješno riješen. I mislimo da je vrijeme za sljedeći korak. Kao što je svima dobro znano, bilo koja mjera koja utječe na europsku vanjsku politiku te svaki pojedini korak prema proširenju traži jednoglasno odobrenje svih zemalja članica. I na svakoj toj pojedinačnoj razini postupka proširenja postoje određena mjerila, kriteriji, preduvjeti koji se moraju e, ispuniti, koje dakle zemlja kandidatkinja mora ispuniti. A ti preduvjeti također traže jednoglasni pristanak svih zemalja članica i moraju ih prihvatiti naše e, zemlje partneri. Potpuno sam uvjeren da ako naši partneri budu ispunjavali e, kriterije, onda je na nama Dakle, naša vjerodostojnost i odgovornost da održimo svoj dio obećanja. Ako partneri budu ispunjavali kriterije za početak pregovora o pristupanju, moramo onda e, pozitivno reagirati. Osim se da postoje neki koji su se brinuli da bi E, se zemlje, da bi zemlje mogle ući u Europsku uniju preko noći. Uzmite primjer Hrvatske, pregovori su trajali osam godina i ne mislim da će e, pregovori sa drugim e, zemljama trajati kraće, vjerojatno će trajati i dulje. No, u svakom slučaju, stvarno pokušavamo analizirati što promijeniti. Zato što smo iz prošlih iskustva naučili. Nije dovoljno uzeti prošli primjer i reći da dakle, zemlje partneri moraju usvojiti određene e, propise. Moramo znati kako će se to učiniti na održivi način i kako će se to onda sustavno E, provoditi. Recimo kad je riječ u borbi protiv e, korupcije, sve zemlje imaju dobre e, propise koji su u skladu sa našima, no pitanje koje se postavlja jest na koji način se to može sustavno provoditi i koliko je pouzdan taj pravni sustav. Mi moramo biti sigurni na kraju tog procesa i moramo moći reći da ovi e, standardi u ovoj zemlji su u skladu sa standardima Europske unije. E, ovo vam objašnjavam zbog toga što nas se vrlo često kritizira da ne bismo trebali podcjenjivati situaciju na Balkanu, da postoje i druge političke sile poput reci, koje su tu uključene, poput recimo Rusije ili Kine. A isto vrijedi i za Tursku, za arapske zemlje i tako dalje. No, ne bismo trebali e, slušati samo svoje strahove. I mogu vam reći da e, ekonomski gledano moramo učiniti sve što možemo u Balkanu. Ako 75% pregovora e, i zapravo ulaganja e, i trgovine se vrši s Europskom unijom i ako 75% ulaganja dolazi iz europskih zemalja, jasno je koliko je ekonomija bitna. U nekim zemljama ili zapravo u nekim područjima koja su bitna zbog infrastrukture, moramo također biti svjesni svoje uloge. Ne želim sada ići u detalje, ali mislim stvarno da bismo morali e, razgovarati specifično o nekim zemljama i mislim da smo pronašli model prema kojima možemo rješavati posebne interese dakle tih zemalja, ali kako se pritom i brinuti za vlastite interese. Dakle, već sam spomenuo gospodarska pitanja, vladavina prava su e, temelji za sav budući rad. A mislim da sada stvarno idemo u pravom smjeru. E, razvili smo model rezultata, dakle analiziramo što te zemlje moraju učiniti kako bi se približile Europskoj uniji i nakon toga kada se postigne prva faza, dakle kada vidimo prve rezultate do 2020. onda ćemo vidjeti što e, dalje, što u sljedećem desetljeću. Dakle, moguće je da dolazi do e, zastoja, problemi su neizbježni, ali napredaka, napredka ima. A što se tiče juga, tu imamo čitav niz vrlo različitih e, situacija i tu se želimo fokusirati na demokratski proces prije svega, to želimo promovirati. Ali svjesni smo što se događa i pokušavamo vidjeti što se događa u raznoraznim sukobima. Pokušavamo također e, pregovarati i učiniti sve kako bi se izbjegao negativan učinak na Europu. Hvala vam povjereniče Han. E, hvala vam na uvodu. Evo, imamo 35 minuta za raspravu. I pozivam e, sve koji će se javiti za riječ da budu što, je da budu što kraće moguće kako bismo mogli dati glas što je većem broju e, kolega. E, počnemo sa zastupnicima Europskog parlamenta. Koliko da po, po krugu? Ne, dobro, onda ću si uzimati bilješke. Gospođa Šujica. Gospodine Hahn, kao što znate, ja vrlo budno pratim eh, vaš rad, eh, naročito me zanima istočno susjedstvo, odnosno eh, jugoistočna Europa, odnosno takozvani Zapadni Balkan. U potpunosti se slažem s vama da moramo se pozabaviti ovim dijelom svijeta i ne smijemo E, ostaviti te ljude izvan Europske unije. Postoji napredak, kao što ste rekli, ali ono što me posebno zanima je pitanje Bosne i Hercegovine. Kao što znate, ja dolazim iz Hrvatske i najdulja vanjska granica e, Europske unije je e, upravo tu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, a to predstavlja i dakle vanjsku granicu Europske unije. Vi ste spomenuli Rusiju, Kinu, Tursku i neke druge zemlje koje su zainteresirane za ovaj dio svijeta. To je točno, ali isto tako sam sigurna da je Europska unija sada e, tamo prisutna, da treba biti prisutna i da se treba angažirati za ovaj dio svijeta više nego ikad, ako želimo da oni ostanu sa nama. Znamo da postoji pristup e, krojen po mjeri, znamo da trebamo uzeti u obzir sve kriterije, ali ja imam jedno pitanje. S obzirom na to da se ja zalažem za izmjenu načina glasanja u vijeću. Vi ste rekli da su sva e, mjerila, mjerila za koje mora postojati jednoklasna suglasnost. To je bila prva tema ovog našeg dnevnog reda. Danas mislite li vi da je ispravno e, dati pravo nekim zemljama članicama da ulože veto? E, koje je vaše mišljenje o izmjenama načina glasanja u vijeću. Jer ja mislim da nije pošteno omogućiti nekim zemljama da imaju veto i na taj način ugroze naš napredak. Koje je vaše mišljenje o tome? Thank you, Dubravka Hvala, gospođo Šujica. A sada iz nacionalnog parlamenta predajem e, e, riječ gospodinu Cingerisu iz Litve. Hvala najljepša. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, mislim da se manje više bavimo E, istim pitanjima. Vi ste spomenuli e, bilateralni spor u vašem izlaganju. Mi ne možemo u našu obitelj uvesti zemlje koje imaju neke sukobe, ali Ukrajina, na primjer, nema bilateralni sukob. Radi se o okupiranoj e, zemlji, odnosno jednom dijelu ukrajinskog teritorija koje e, od strane Rusije, dakle, to nije interni sukob. Ako govorimo o sukobu na Krimu i istočnom dijelu Ukrajine, onda govorimo o određenim aspektima europske solidarnosti ako govorimo o sjevernom toku, odnosima sa Rusijom i privilegijama e, tih odnosa glede e, opskrbe plinom. Zemlje kao što su Ukrajina u kojoj su izbori održani prekjučer, pravedni izbori. To je zemlja koja se eh, polako ali sigurno kreće prema Europskoj uniji. ali ne znam kako bi moglo doći do proširenja ka istoku jer postoji o, e, Rusije. Što se tiče Balkana tu ne postoji takvo protivljenje, ali ovdje na istoku postoji pa se pitam što možemo učiniti. Ne postoji li tu neravnoteža glede naših odnosa s Rusijom? Naša uloga je naravno zajemčiti opskrbu e, energijom i tu je važna Rusija, ali istovremeno moramo se držati i naših europskih vrijednosti, zar ne? Hvala. A sada u ime Europskog parlamenta gospodin Picula. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, uvijek mi je drago razgovarati sa vama u Europskom parlamentu o politici susjedstva. Danas više nego ikad jer je kraj mandata pa je uvijek dobro sažeti ono što se odvijalo u posljednjih nekoliko godina. Moje pitanje e, ide upravo u tom smjeru. Već mjesecima u zemljama Zapadnog Balkana e, građani izlaze na ulice i prosvjeduju protiv vlade. Neki analisti kažu da se radi o balkanskom proljeću. E, ova regija je još uvijek podijeljena i E, žrtva je mnogih prosvjeda zbog nedostatka perspektive na tisuće i tisuće ljudi napušta ovo područje. E, politika proširenja je dosta spora i utječe na e, ugled Europske unije u regiji. Želim postaviti sljedeće pitanje. Kako vi gledate na to i koje su prilike za Sjevernu Makedoniju i Albaniju da napokon počnu pregovore nakon što je E, Europsko vijeće u šestom mjesecu e, odnosno što će se desiti na Europskom vijeću u šestom mjesecu jer na samitu u Sofiji su e, se probudile mnoge nade, pozitivne nade koje imam dojam sada polako nestaju. Hvala. Gospođa Zovko. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Uz Rusiju, Tursku, Saudijsku Arabiju koje imaju velik utjecaj u Bosni i Hercegovini, a Kina postaje e, glavni ulagač. Pitam se može li Brisel učiniti nešto kako bi e, vratili gospodina Izadbegovića i Dodika e, Europi. I također koje je vaše mišljenje o tri zajednice i sadašnjem sazivu vijeća ministara jer je to velika prijetnja za E, ovu zemlju i što je sa uvjetom za Bosnu i Hercegovinu za članstvo u NATO-u i što je sa e, kvotama u Bosni i Hercegovini za osnivanje vijeća ministara u Bosni i Hercegovini. Ja sam prije par tjedana bila e, tamo zajedno sa kolegama iz stranke Pučana i znam da postoji veliko razočarenje E, strane e, naroda u Bosni i Hercegovini glede ovog neslaganja. Hvala. Sada gospodin Toskas iz Grčke. Hvala. 2018. godina je bila vrlo pozitivna godina za odnose između Europske unije i Zapadnog Balkana. Ne samo s zbog strategije za Zapadni Balkan, već i zbog toga što mislim da smo napravili važne korake uz prespanski sporazum, da je to sada stvorilo e, novo okruženje. A danas je ovo povijesni trenutak. E, po prvi put grčki premijer, gospodin Cipras, je u službenom posjetu u Skoplju i tu će imati bilateralne razgovore e, sa svojim kolegama i potpisat će neke sporazume. Mislim da e, sada trebamo iskoristiti ovaj elan kako bismo išli naprijed i kako bi ove zemlje približile Europskoj uniji. Ne smijemo tu imati crnu rupu, ne smijemo prepustiti ovo područje drugim snagama koje će onda tu ostvariti svoj utjecaj, naročito onim snagama koje e, žele unazaditi ove zemlje ili ih e, na njih utjecati tako da se približe islamskom radikalizmu. Mi moramo pomoći ovim zemljama kroz e, ulagačke projekte, kroz energetske projekte. Jedino na taj način ćemo ih zadržati i imat ćemo manje migracija prema ostatku Europa, ali isto tako ćemo ostvariti bolju suradnju za borbu protiv terorizma, protiv radikalizma lokalizacije i e, to je nešto što je važno za unutarnju sigurnost država članica. Naravno, postoje problemi u toj e, regiji. U posljednjih nekoliko dana smo imali nekih poteškoća zato što e, je postojao pokušaj albanskih vlasti da preuzmu zgrade koje su u vlasništvu albanske manjine. To je nešto što je srećom zaustavljeno. E, Grčka sada želi vidjeti pozitivne rezultate u regionalnom vijeću, ali to znači da će Albanija morati e, ostvariti ono što je obećala, naročito glede vlasništva e, grčke manjine. To je sve u cilju dobrih susjedskih odnosa. Mi smo također postigli dobar napredak glede Srbije i Kosova i sa drugim zemljama u regiji. Hvala. Sada gospodin Koso. Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, mnogi eh, komentatori smatraju da e, ne postoji volja, ozbiljna volja ili želja da Europska unija nastavi sa proširenjem s obzirom na sadašnje krize potencijalni kandidati e, također više nisu toliki entuzijasti. Govori se o krizi iz 2015. godine, o Brexitu i tako dalje. Želim postaviti nekoliko pitanja o Turskoj i Zapadnom Balkanu. U Turskoj, što se tiče Turske, pregovori stagniraju, pa se pitam koje su mogućnosti da se ovi pregovori nastave. Sasvim je jasno da Turska ne poštuje kopenhaške kriterije i da postoje politički i kulturni problemi e, u toj zemlji, ali ne možemo zatvoriti oči pred e, pregovorima o e, pristupanju Turske. Što se tiče Srbije, e, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, to su zemlje potencijalni kandidati pred kojima stoje ogromni izazovi glede e, gospodarskih, socijalnih reformi, administrativni problemi također postoje, reforma, e, borba protiv korupcije i tako dalje, ali postoje i vrlo česti sporovi, na primjer Sjeverne Makedonije, e, Kosovo koje nije priznato od strane mnogih zemalja, Španjolske, na primjer Srbija koja se želi pridružiti Europskoj uniji, a koja ne želi odustati od e, suvereniteta nad Kosovom i Metohijom. Također, e, Srbija ima jako dobre odnose sa Moskvom, pa se možemo zapitati kako to može utjecati na odnose sa Europskom unijom. E, da li će to sve e, imati e, utjecaj i na daljnje odnose Europske unije i na utjecaj u Rusiji na Bliskom istoku? Hvala. S obzirom na to da Rumunska predsjedava sada Europskom unijom, želimo reći da Rumunska podupire i politiku proširenja Europske unije. Mi doista e, trebamo tražiti dalje reforme i trebamo raditi na pomirenju. Zapadni Balkan je od strateškog interesa za Europsku uniju i mi smo sigurni da ćemo uspjeti održati i e, ispuniti obećanja iz 2018. godine i e, nadamo se da ćemo moći pozvati Albaniju i Sjevernu Makedoniju da počnu pregovore za vrijeme našeg predsjedanja. Mi također želimo zajemčiti veću dosljednost e, u postupanju Europske unije u istočnom susjedstvu. To je jedan od prioriteta rumunskog predsjedništva. Uz to ove godine ćemo proslaviti deset godina istočnog e, partnerstva i pet godina od potpisivanja prvog sporazuma o pridruživanju. E, Rumunjska želi napomenuti važnost Crnog mora i sektorske suradnje na ovom području. Također, postoje ogromne koristi e, sporazum o slobodnoj trgovini sa Moldovi, Gruzijom, Moldovi, Moldovom, Gruzijom i Ukrajinom. E, zato moramo podupirati i e, djelovanje Europske unije kroz službu za vanjsko djelovanje. Mi smo za multilateralizam i za jačanje otpora Europske unije kroz bolju suradnju na ovom području. Hvala. Sada gospodin, gospođa Kanjete. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući. Na samom početku se želim zahvaliti povjereniku Hanu na e, sjajnoj suradnji koju smo imali za vrijeme ovog mandata. E, svakog mjeseca smo imali sastanke i e, to je nešto što je bilo jako korisno za uspostavljanje politika. Postoji dosta pitanja, otvorenih pitanja sada kada se je riješeno pitanje imena Sjeverne Makedonije i pitamo se ne postoji li tu možda nedostatak političke volje za otvaranje stvarnih pregovora o pristupanju. Ja se sjećam 2003. godine kada smo u Solunu govorili o europskoj perspektivi e, za Zapadni Balkan. Ništa ne bi bilo gore nego da sad e, se odjednom probudimo nekoliko godina kasnije, sada kad su zemlje Zapadnog Balkana e, doista napredovale i da mi napravimo is, da ponavljamo isti scenarij. Znamo da je javno mnjenje u Europskoj uniji protiv proširenja. To ne smijemo zaboraviti. Zato želim pitati e, i kakva je situacija sa pregovorima između Rusije i Belarusa glede uspostavljanja stvarne unije. Mislim da postoje, postoje određena nagađanja, politička nagađanja o e, budućnosti i suverenitetu Belarusa, da se to dovodi sada u pitanje koja je vaša procjena situacije? I na kraju zadovoljna sam ishodom ukrajinskih izbora. Ne govorim o kandidatima koji su možda pobjedili, ali govorim o činjenici da su se održali pošteni, transparentni i demokratski izbori. I to je prava pouka za Rusiju. Ne vjerujem da e, se Putin veseli ovom ishodu. Hvala, gospođo Kanjete. A sada Johannes, slobodno nam recite ako želite da prekinemo e, popis govornika. A sada gospodin Nemet. Hvala, David. Gospodine Han, ja vam želim čestitati. Mi ovdje sada sažimamo e, napredak postignut u posljednjih nekoliko godina e, za vrijeme vašeg mandata i komisija je po mom sudu e, uspješno obavila svoj zadatak, pa evo i vama osobno želim čestitati na tome. Drugo, ja želim ovdje naglasiti da e, svi trebaju surađivati kako bi nas se napredak postigao. A u Europsku e, Uniji se smatra da e, postoji nemogućnost za proširenjem i ostvarenjem dobrih susjedskih odnosa jer ponekad sumnjamo u naše partnere i susjede. Pa evo želim postaviti sljedeće pitanje gospodine Han. Kako vi gledate na to? Što mislite je li Europska unija spremna za neko proširenje? Najviše me brine pitanje određenih europskih e, krugova e, ljevice i liberala jer oni kažu da najprije trebamo e, reforme za europodručje, za sve ostalo, a onda će se govoriti o proširenju. Ja mislim da je ovo jako opasan pristup. Uvjeren sam da je proširenje dio tih reformi proširenje je dio rješenja. I ako pokušavamo odgoditi proširenje, onda, kao što je gospodin Juncker prije pet godina rekao da neće biti proširenja, a bio je u pravu, ali znamo da je to bila negativna politička poruka koju smo poslali. Ako sada nismo spremni ispuniti naša obećanja prema susjedstvu i e, zemljama proširenja i ako im ne možemo reći da su dobro došle, onda se nalazimo u opasnoj situaciji. Zato, gospodine Han, vas pitam kako vi gledate na to, kako vi gledate na jedinstvo i na sporazume u Europskoj uniji kao i na ispunjavanje obveza. Gospođa Pajoni, sljedeći govornik. Hvala e, predsjedniče i hvala povjereniče. Lijepo je imati vas ovdje i e, zahvaljujem na svim vašim naporima i radu u prošlosti. Jako je simbolično to što danas razgovaramo o Zapadnom Balkanu, jer kao što su rekle moje e, kolege, Cipras je danas zapravo prvi predsjednik vlade koji je posjetio Sjevernu Makedoniju 1991. godine. I danas se doista piše povijest u toj regiji i zato želim službeno čestitati objema obojice premijera na tom posebnom sastanku. E, ponovit ću ono što ste već danas rekli. E, jako je važno da Sjeverna Makedonija da im se priznaju napori koji su uložili u iznalaženju rješenja. Željela bih postaviti pitanje vezano za Kosovo. Znam da je to uglavnom pitanje unutarnjih poslova, ali na kraju svega uvijek to bude političko pitanje i uvijek se donose političke odluke. Radi se o zadaći koju naše institucije nisu ispunile, a radi se zapravo o tome da se osigura liberalizacija viza za Kosovo. Znamo da je komisija prošle godine priznala i parlament je dao zeleno svjetlo i ja razumijem, ništa se nije učinilo i razumijem zašto je došlo do, nezadovoljstva na Kosovo, zato što mi nismo uspjeli bezvizni režim osigurati za Kosovo. Možete li nam možda reći kada će se ponovno razgovarati o toj temi? Hoćete li nastaviti raditi na tome? Kada će se ponovno naći na dnevnom redu a, samita? I hoće li na kraju krajeva, to je posljednje pitanje, sljedeća komisija imati povjerenika za proširenje? Danas je poseban... Gospodin Peterle, eh, hvala lijepo. Danas je poseban dan. Mi danas govorimo i o Brexitu, dakle to je razvod, a s druge strane razgovaramo i o proširenju. Jako mi je drago da su kolege iz nacionalnih parlamenta s nama. Mandat ovog parlamenta i ove komisije još uvijek nije gotov, ali unatoč tome želio bih zahvaliti gospodinu povjereniku Hanu na njegovu radu i na tome što je sudjelovao u iznalaženju rješenja za najteže probleme. Danas imamo prvi, povjet, prvi posjet, posjet grčkog premijera Sjevernoj Makedoniji. I to je jako dobar znak. I također me jako zanimaju sljedeći koraci u politici proširenja. Nema više vremena za čekanje. Mi smo mi bismo sada trebali krenuti u konkretne korake. Ovo je jako važno za čitavu regiju i to će pridonijeti i stabilnosti i miru u Europskoj uniji. Pregovori su najbolji put prema reformama. Što se pak tiče Brexita, mi smo ovdje svi bili ujedinjeni i ja se nadam da ćemo biti podjednako ujedinjeni kada bude bilo riječi o europskoj perspektivi u zapadno-balkanskim državama. Hvala lijepo gospodine Peterle, a sljedeći govornik je gospodin Miro Kovač. Hvala predsjedniče. E, hvala lijepo e, gospodine Han i Zahvaljujem e, što ste nam vrlo precizno oslikali situaciju. Želim reći jednu stvar. Hrvatska je pregovarala više od pet godina. Dakle, sve skupa je trajalo osam godina, ali pregovori točno su trajali pet godina i osam mjeseci. Dakle, vi se, vi, mi se slažemo u potpunosti s vama. Ne bi trebalo biti bilateralnih sukoba unutar Europske unije, a to vrijedi naravno i za Srbiju i za Kosovo. S obzirom da imamo jako malo vremena, ovo je pitanje za vas. Što mislite o mogućnosti razmjene teritorija između Kosova i Srbija. Da li je to vama kao perspektiva nešto što je realno i ta razmjena teritorija između Njemačke, e, istočne Njemačke i Berlina 1986. E, godine. To je bilo posljednji puta da se nešto slično dogodilo. Da li vam se nešto slično čini mogućim e, kao rješenje sukoba u tom dijelu Europe? Dakle, Postavlja se pitanje hoće li prevoditelji ostati, ali mislim da moramo završiti do, do 12.30. Imamo još šest govornika, ali najprije ću, ipak ću sada dati riječ povjereniku da da odgovor na pitanja. Evo, ja ću pokušati brzo odgovoriti na vaša pitanja. Ja sam uvijek govorio kako u vanjskoj politici moramo imati glasovanje kvalificiranom većinom. A i kada pogledam 27 predstavnika ili 28, jasno je da ne možemo djelovati, uvijek reagiramo. I mislim da i ovdje treba napraviti diferencijaciju. Kada govorimo o pristupanju, dakle riječ je o 300 odluka koje se moraju jednoglasno donijeti vjerojatno 280 eh, njih bi trebalo biti jednoglasno, ali sam uvjeren da posljednja odluka o tome hoće li netko biti član ili ne, da bi to definitivno trebala biti jednoglasna odluka. Dakle, 298 odluka moglo bi se donijeti kvalificiranom većinom, ali posljedna odluka bi trebala biti odluka koja se donosi jednoglasno. E, dakle, što se tiče mjerila i kriterija, ja mislim da bi moglo biti moguće i korisno da imamo pristup kvalificirane većine i tim pitanjima. Ja vam mogu reći da moj tim radi na tome. Vrlo vjerojatno smo 25% do 30% našeg vremena vezano za pristupanja, da smo se bavili jednim ili dvoje članova i pokušavali smo ih uvjeriti, dok su drugi već odlučili dati potporu tim odlukama. Dakle, to je stvar učinkovitosti. A što se tiče bilateralnih sukoba, mi ovdje sad govorimo o Zapadnom Balkanu, ne govorimo o drugim zemljama. Tu imamo jasno stajalište, komisija ima jasno stajalište iz strateških razloga. Mi nismo naravno presretni time, ali ono što nam je jako važno jest vladavina prava i važno nam je da se sva, pravila poštuju i u tom slučaju takvi projekti se mogu prihvatiti pod uvjetom da se zadrži nužno zakonodavstvo na europskoj razini. Ne bih koristio izraz Balkansko proljeće, zato što prosvjedi u Srbiji, u Crnoj Gori i Albaniji E, svi e, imaju različite razloge. Motivi iza tih prosvjeda su različiti. I naravno u to je e, pretočeno i mnogo domaće politike. Ima tu jako puno nezadovoljstva trenutačnim stanjem unutar vlade u svakoj od tih zemalja. A kada je riječ o razlozima koji su potakli te prosvjede, oni se jako razlikuju od zemlje do zemlje. Zato smatram da ne postoji jedinstveni obrazac iza svakog od njih. Mogu samo ponoviti ono što e, su kolege već rekli o tome. Ja sam naravno za to da se bavimo Sjevernom Makedonijom i i želimo pokrenuti postupak prema, prve korake prema pristupnim pregovorima. To vrijedi i za Albaniju. Svi su jako nervozni kada se to spomene, ali ja zapravo govorim o pripremama za otvaranje prvog poglavlja. I opet kažem, to mora biti jednoglasna odluka i nju moraju podržati sve državne, države članice. E, I vezano za to što su uopće mjere i što su uopće kriteriji, temeljem kojih kriterija ćemo otvarati pregovore. Dakle, prije nego što ište počne. Dakle, jako je važno odaslati jasan signal. Dakle, ako su naši partneri ispunili obveze, onda imaju pravo reći da i mi moramo ispuniti svoje obveze s druge strane. Dakle, ovo je ovdje se postavlja pitanje u kojoj mjeri se možete pouzdati na Europsku uniju, ali isto se postavlja pitanje našeg političkog utjecaja u toj regiji. Mi smo e, jedini tu koji nešto traže od naših partnera. Dakle, svi drugi kažu, ma sve je u redu, možete raditi što hoće, ali samo je Europska unija ta koja postavlja uvjete e, i koja očekuje da nešto učinite. Dakle, e, jako je važno i treba reći da je u našem interesu, dakle, ili ćemo izvoziti stabilnost ili ćemo uvoziti nestabilnost. Dakle, to je proces kojim se moramo baviti. E, što se tiče Bosne i Hercegovine, trenutačno ona nije na čelu tog procesa. Ja sam posljednji tjedan posjetio Bosnu i Hercegovinu i nadam se da će oni e, ubrzo zaključiti prvu fazu i da će doći do tog mišljenja komisije, da će se objaviti to mišljenje komisije koje bismo onda mogli proslijediti države, države članici kako bi se e, odobrio e, status kandidata. To je važan naravno korak, ali treba reći da su oni, da, da oni koji su u zemlji i koji su odgovorni za donošenje odluka da bi trebali formirati vladu. Kako god to uspjeli ili kako god to učinili, i kako će to uspjeti. Mi, mi nismo tu da ih držimo za ruku, da im pomognemo u formiranju vlade. Naime, to je izraz demokratske zrelosti. bez obzira na poteškoće u posljednjim mjesecima oni mogu formirati vladu. A što se tiče pregovora s Turskom, mislim da smo svi svjesni činjenice da su ti pregovori zamrznuti i da su se bilateralni e, odnosi mutatis mutandis e, prilagodili i demokratski aspekti su oni na kojima i dalje želimo staviti naglasak. Naime, želimo e, poboljšanje situacije vezane za civilno društvo. Što se tiče Srbije i Rusije, naime, jedna od tema u pristupnim pregovorima uključuje i to da je svaki partner na koncu Naime, da svaki partner 100% podržava vanjsku politiku Europske unije. Ukoliko to nije slučaj, onda se država ne može priključiti Europskoj uniji. Dakle, mora se složiti sa vanjskom politikom Europske unije. Što se pak tiče Sirije, uvijek smo govorili da želim imati političko rješenje. Bez političkog rješenja ne možemo dati potporu obnovi. A političko rješenje mora uključivati i um, rješenje pitanja osobne sigurnosti, ali isto tako pitanja sigurnosti imovine za one migrante uh, koji su napustili zemlju. Naime, postoji bojazan da ljudi ah, koji su napustili zemlju da bi im se moglo dogoditi da budu uhićeni ah, u matičnoj zemlji ukoliko se vrate. I u tom slučaju bi moglo doći i do izmjena u ah, zakonu o vlasništvu. Dakle, sve to mora biti dio rješenja. Mi možemo nastaviti pružati podršku. Imali smo također vrlo uspješno prikupljanje sredstava za Siriju također smo se na sličan način pokušali baviti Jordanom i Libanonom, koji su također jako pogođeni ovim, ovim fenomenom. Zatim, gospođa Kanjete. Nadam se da će države članice ovo ljeto odlučiti ili ili nadam se da neće, da budu lakmus test vjerodostojnosti i odgovornosti. Mislim da sam to puno puta rekao. Već mjesecima jedna je naša država članica zabrinuta vezano za, za naše partnerstvo sa Bjelorusijom. E, radi se o nečemu što bi trebalo osnažiti naše odnose, trebalo bi ih produbiti kako bi Bjelorusija dobila priliku, ukoliko to želi, da usvoji neutralnije stajalište ili da bude manje ovisna. Mi ne govorimo o tome da on u ovom trenutku bude naša članica, ali oni imaju legitiman interes da se pozicioniraju kao neovisna nacija. I trebali bi imati pravo da u tome nastave. I stoga bismo mi trebali imati pravi pristup i omogućiti im da to učine. I, i dakle, samim time na tome se treba dublje raditi. Gospodine Nemet, vezano za proširenje, mislim da trebamo razmotriti sve različite e, države članice. Trebaju se Treba se raditi na osvješćivanju, treba se raditi na informiranju. Naši građani u našim državama članicama moraju biti svjesni toga što pokušavamo učiniti. Mnogi ljudi koji imaju političku odgovornost također moraju shvatiti neke stvari, ali nisu samo oni ti koji trebaju razumjeti čemu proširenje, već i građani. Ja shvaćam zbog čega dolaze e, različite kritike, na primjer od gospodina Macrona. Mi moramo se institucionalno pripremati. Na primjer, e, prebacivanje sa jednoglasnosti na kvalificiranu većinu. Ali ja sam uvjeren da su to procesi koji moraju ići ruku pod ruku. Jer institucionalne reforme zahtijevaju vrijeme, godine. Proširenje, sljedeće proširenje će također zahtijevati više godina ali ako pogledamo institucionalne reforme i ako ih uzmemo kao prioritet i ako čekamo da se to završi, a tek onda se pozabavimo proširenjem, onda smo jako puno vremena izgubili i izgubili smo puno strateške, zapravo gubimo stratešku poziciju za kojom uvijek idemo. Dakle, države Zapadnog države Zapadnog Balkana koje još uvijek nisu članice su okružene pak članicama Europske unije. E, e, članicama Europske unije. Dakle, ne radi se zapravo o proširenju, već o upotpunjenju. Što se tiče Kosova, ja se samo mogu nadati da će države članice poslušati ono što govorimo i da će preuzeti svoju odgovornosti. E, Kosovari moraju 94 uvjeta ispuniti, sva 94 uvjeta. To nije sitnica. Radi se o značajnijem postignuću, a tu je riječ i o rješavanju bilateralnih sukoba. Dakle, oni su doista svoj doprinos dali. Naime, Kosovari i političari na Kosovu radili su na tome da Kosovari da im se, dakle, radilo se na tome da im se ne nametnu preteške obveze i kriteriji vezani za imigraciju i e, na to treba prepoznati. Što se tiče razmjene teritorija i pregovora između Beograda i Prištine, ja se nadam da će ti pregovori uroditi plodom i da će doći do sporazuma sporazum između Sjeverne Makedonije i Grčke je nešto što se proteže na 35 i nešto stranica. A, ja ne vjerujem da će sporazum i dogovor između Prištine i Beograda biti išta manji. To će biti i stotine i stotine stranica jer ima jako puno pitanja koje treba razriješiti. Ali koji god rezultat bio, on mora dati rješenje koje je održivo i mora biti rješenje koje će doprinijeti stabilizaciji čitave regije. Dakle, ne možemo imati rješenje koje će biti na štetu treće strane. Dakle, to su parametri kojima se pregovori moraju voditi. Hvala. Um, Hvala vam, Johannes eh, Hahn. 12.35 je, imamo prijevod još tek nekoliko minuta. Stoga, povjereniče, hvala vam puno na e, vašoj analizi, na tome što je ova politika stvarno uspješna e, i hvala vam što ste došli. Kolegi, e, ovime završavamo međuparlamentarni sastanak. Službeni ručak ćemo imati u predsjedničkoj blagavaonici naši podvodnici će e, vas odvesti do tog salona prije nego što zatvorimo ovaj sastanak, to je posljednji sastanak odbora AFET prije izbora, želim iskreno zahvaliti kolegama iz nacionalnih parlamenta što su došli na današnji sastanak i e, na iznimnoj suradnji koju smo imali do sada. Veselim se e, suradnji u, i u budućnosti i ovime završavam sastanak. Hvala vam.